E, tri, pa sada e, evo, moramo se naviknuti da sastanci počinju ranije i da treba krenuti ranije, ali možda niste to još svi shvatili. Teraz važne Mam na Svakako sada to svi znamo, ali bitno je da imamo ovdje e, kod nas gospodina Rumena Porocanova, ministra poljoprivrede, hrane i šumarstva Bugarske, e, Bugarskog predsjedništva vijeća koji će nam govoriti o prioritetima Bugarskog predsjedništva u ovom području. Gospodine Porazanov, dobrodošli. E, vi ste se već e, sreli jutro sa koordinatorima odbora paragri. Već ste održali razne sastanke sa zastupnicima iz našeg odbora. I također sjećate se zasigurno da je moto bugarskog e, predsjedanja zajedno smo jaki i to održava ideju Europe e, koju e, karakteriziraju jedinstvo i zajedničko djelovanje. Dakle, danas ćemo čuti nešto više o prioritetima u području poljoprivrede, ali također i e, e razdoblje nakon 2020. zatim e, nešto više o višegodišnjem financijskom okviru, zatim e, razmislimo samo onome što je rekao povjerenik Hogan u studenom. No postoje tu još i druge važne teme Već smo ranije razgovarali o tome da treba jačati e, položaj poljoprivrednika u lancu vrijednosti. Globalizaciji funkcionovanja Također je globalizacija važna tema svjetske tržišta, a također to ima utjecaj i na stajanje privrede u Europi, na ekonomiju u Europi a także... Vi ste nadležni ne samo za poljoprivredu, nego također i za financije, to se razumijete također, ranije ste radili u Ministarstvu financija. I također, to je važno i zanimljivo u pogledu međunarodnih odnosa i međunarodnih aspekata większą siłę, pewność w tych relacjach. A time također imate i više e, uvjerenja i više snage kada govorite o financijskim pitanjima. Stoga se veselimo što ste također e, ovdje kao zastupnik bugarskog predsjedanja predsjedništva i um, naša želja da surađujemo dobro, da vam da mi podupremo vas. Također nadamo se e, vašoj potpori našem e, odboru u parlamentu. U institucionalnom trokutu komisija, vijeće, parlament. u kojemu djelujemo. Znate da u nekim područjima parlament nema pravo odlučivanja. To je ponekad, a ponekad dolazi i do nekih recimo natezanja oko nadležnosti, negdje komisija ima više negdje i tako, ali znadete tako to stoji. Evo izvolite, će imate riječ. Uvaženi članovi odbora, uvaženi gosti. Zadovoljstvo mi je doći k vama u trenutku koji je ključan za razvoj poljoprivrede kao i cijele Europske unije te vam prezentirati e, prioritete prvog bugarskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Tijekom šest mjeseci Bugarska će biti pokrećačka snaga e, i za agende Europske unije. Trudit će se biti pošteni posrednik, politički vođa, predstavnik i koordinator. Mi smo se pripremili i shvaćamo da neće biti lako, ali također znamo što želimo postići i sposobni smo to i učiniti. Naš je cilj odgovoriti na stvarne potrebe europskih građana i transformirati pretvoriti izazove u prilike. U kontekstu sadašnje strukture Europske unije želim naglasiti važnost konstruktivne suradnje s Europskim parlamentom u svojstvu su zakonodavca koji predstavlja više od 500 milijuna europskih građana. I želim e, izraziti zahvalu za potporu koju smo e, vaš tim i ja dobili od ovog odbora tijekom pripreme današnjeg saslušanja. Hvala vam i za inicijalnu razmjenu mišljenja koju sam imao s vama, s nekima od vas. Također želim e, spomenuti i znatne napore koje vaš odbor posvećuje pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike kao i aktivnom uključenju u osjetljive kulture kao što je pčelarstvo, e, ovčarstvo, proteinske kulture i tako dalje. E, u svom e, svojstvu predsjedatelja skupnom u vijeću zajedno ću sa ministrima raditi na tome da pošaljemo snažnu poruku institucijama Europske unije i o tome kolika je važnost zajedničke poljoprivredne politike u stvaranju javnih dobara i mislim da doprinos zajedničke poljoprivredne politike klimatskim promjenama je nešto što javnost također treba više prepoznati. Naime, ne treba postojati bilo kakav sukob između poljoprivrede i očuvanja okoliša. Još jedno pitanje generacijska obnova E, ulazak većeg broja mladih poljoprivrednika u poljoprivredu je preduvjet za očuvanje održivosti i gospodarstva u ruralnim područjima kao i dominantni model obiteljskog gospodarstva u Europi. Pa prije nego što krenem dalje na ocrtavanje naših prioriteta za sljedećih šest mjeseci, dopustite da izrazim zahvalnost Estonskom predsjedništvu na odličnom radu. Bugarsko predsjedništvo Vijećem Europske unije predstavlja e, povijesni trenutak, dakle naše predsjedanje je privilegija, ali i velika odgovornost. E, mi želimo poticati partnerstvo na svim e, razinama, integriranim pristupom i zajedničkom suradnjom. Kao predsjedništvo trudit ćemo se postići na u pozitivnom i konstruktivnom duhu konkretne, opisive rezultate orijentirane prema budućnosti temeljem transparentnosti, odgovornosti te e, time što ćemo biti predsjedništvo otvoreno svim građanima. E, europski građani trebaju stabilnost i sigurnost i solidarnost i također konsenzus konkurentnosti i kohezija su temelje na kojima će bugarsko predsjedništvo raditi na snažnoj i stabilnoj Europskoj uniji koja će promicati snažniju digitalno ujedinjenu Europu. Također ćemo pokušati postići ravnotežu između konkretnih prioriteta zemalja članica u e, i EU strateških prioriteta kako bi se postigli stvarni vidljivi rezultati u aktivnom dijalogu s građanima. Također želimo odgovoriti na očekivanje građana za više sigurnosti u zaposlavanju, E, ekonomski rast i jaču prisutnost Europske unije u međunarodnoj areni. Bugarsko predsjedništvo radit će na pitanjima mladih i sigurnosti kao horizontalnim prioritetima obzirom na sadašnje okružene. Kada e, ovi su e, prioriteti povezani sa europskim izgledima Zapadnog Balkana kao EU zemlja članica sa euroatlantskim orientacijama, Bugarska će se usredotočiti na EU strateške prioritete, održavanje dobrih e, susjedskih odnosa i regionalnu suradnju. Uvjereni smo da prioriteti koje smo crtali su temeljni, temelji za budućnost Europe, a za njihovu provedbu je potrebna hrabrost, politička vizija i zajednički napori. Jedinstvo je put za postizanje zajedničkih ciljeva i zato smo odabrali cilj jedinstveni smo snažni koji je utemeljen u povijest naše države. Mi vjerujemo da to održava ideju jedinstvene i solidarne Europe i radit ćemo na jedinstvu zemalja članica i europskih institucija. Europa sutrašnjice biti će Europa koju ćemo početi graditi danas. I sada upravo moramo početi raditi na snažnoj i sigurnoj Europskoj uniji. Europskoj uniji velike solidarnosti. Ljudi očekuju da radimo na konkretnim e, rješenjima za konkretna problema. Bugarsko predsjedništvo radit će na transparentan način i biti će otvoreno svim europskim partnerima i građanima logo eh, bugarskog predsjedništva uključuje simbole koji su povezani sa bugarskim identitetom i eh, naš logo želi pokazati da smo nerazdvojni dio Europe, ali također eh, fokusira se na jedinstveni identitet naše zemlje u, u Europskoj uniji od zajedničkih prioriteta bugarskog predsjedništva. Sada želim preći na e, konkretne prioritete u području poljoprivrede. Modernizacija i pojednostavljenje ZPP-a nakon 2020. te proračun za poljoprivredu u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru su jedni od glavnih prioriteta bugarskog predsjedništva. Temeljem komunikacije komisije o budućnosti ZPP-a Organizirat ćemo niz rasprava u vijeću kako bismo postigli bolje razumijevanje glavnih e, problema i ciljeva zemalja članica. Dok komisija radi na legislativnim predlozima. Naš će cilj biti e, pomagati komisiji i voditi je u zakonodavnom procesu. To će se raspravljati i na neformalnom sastanku ministara poljoprivrede u Sofiji u lipnju ove godine. Što se pak tiče cijelog niza rasprava, one će se održati u siječnju i veljači, također neke i u ožujku, a naš cilj biti će doći do određenih zaključaka u određenim područjima i prenijeti ih izravno Europskoj komisiji i Europskom parlamentu. Radimo na brojnim temama, puno smo raspravljali, ali za sada najveći dio rasprava bili su prilično općenite prirode. Zato bismo se htjeli usredotočiti posebice na financiranje, izravna plaćanja. Željeli bismo također vidjeti je li potrebno imati dodatno nacionalno financiranje koje će pratiti europsko financiranje. Nadalje, ruralni razvoj, okoliš, e, subsidijarnost, e, a posebice subsidijarnost kako je opisana u komunikaciji komisije. I zapravo komunikacija je stvorila određene zabrinutosti oko mogućnosti renacionalizacije ZPP-a. I upravo zato shvaćamo da je to tema koja zabrinjava mnoge. I prva rasprava o toj temi održat će se već sljedećeg ponedjeljka. Također ćemo govoriti o gornjim granicama za plaćanja, također smanjenju plaćanja nakon e, postizanja praga. Također, uzet ćemo u obzir i specifične zabrinutosti u, oko e, vremenskog okvira razgovora. Nastavit ćemo pratiti situaciju na poljoprivrednim tržištima, posebice osjetljivim sektorima. Mlijeko i e, mliječni proizvodi, e, govedina, svinjetina, voće i povrće, te posebice šećer nakon ukidanja kvota. Također ćemo se e, baviti fair trade praksama, poštenim trgovačkim praksama te jačanjem proizvođača u lancu opskrbe hranom. Također očekujemo e, zakonodavni prijedlog Europske komisije tijekom bugarskog predsjedanja, te ćemo raditi na postizanju napretka u vijeću po tom prijedlogu, a također ćemo raditi na bilateralnim i multilateralnim trgovinskim pregovorima. Što se tiče šumarstva, pripremit ćemo sudjelovanje Europske unije na 13. sjednici UN foruma za šumarstvo. Predsjedništvo će također eh, nastaviti istraživati najbolji način za pripreme pregovora o, zaobvezujući sporazum o šumama, te ćemo pripremiti također 24. E, sjednicu odbora za šumarstvo. E, u području zdravlja životinja bugarsko predsjedništvo usredotočit će se na, na održivo upravljanje zdravljem životinja, a posebice ćemo se usredotočiti na divlje životinje, također nadzor, gospodarski učinak, lov, regionalne strategije i regionalnu suradnju. Jer potreban nam je integrirani pristup upravljanju zdravlja životinja diljem Europske unije. U ožujku 2018. predsjedništvo će organizirati radionicu na temu uloge divljih e, vrsta u zdravlju životinja. Što se tiče dobrobiti životinja, to je još jedan prioriteta bugarskog predsjedništva. Govorit ćemo o harmonizaciji postojećeg zakonodavstva. A temeljem e, ovih e, ovoga, Bugarsko će predsjedništvo, temeljem onoga što je napravilo Estonsko predsjedništvo, Bugarsko predsjedništvo nastavit će trijaloge o poljoprivrednoj statistici i ljekovitoj hrani za životinje i nadamo se da ćemo postići dobru suradnju s parlamentom kako bismo postigli e, kompromis koji će zadovoljiti sve. Što se tiče zdravlja bilja, Nastaviti ćemo raditi na e, planovima za hitne slučajeve, također i na izgradnje kapaciteta nacionalnih e, nadležnih tijela e, u okviru nadležnosti Europske unije u ovom području. Evo dakle, predsjedniče, sada sam prezentirao glavne aspekte programa bugarskog predsjedanja i sprema sam odgovoriti na vaše pitanja. Zahvaljujem.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 imate riječ. Izvolite. Radi se također i o izvješću vezano za izvješće iz studenog. Puno vam hvala. E, već smo čuli e, spomenuti danas najvažnije teme o kojima se e, često razgovara ovdje i na odboru. Ja bih samo postavio nekoliko dodatnih pitanja ako dopustite. Spomenuli ste komunikaciju povjerenika Hogana, rekli ste nešto i o komunikaciji s vijećem, pa bih sada dodatno pitao što se konačno očekuje kao rezultat u vijeću vijeću. Hoćemo li imati zajednički, jedinstveni dokument iz vijeća koji će onda biti e, predstavljen uz tu komunikaciju ili ćemo organizirati različite događanja ili rasprave uz ove pojedine teme koje ste naveli. E, mislim da ste spomenuli doista i važno pitanje, a to je pitanje subsidijarnosti. Što znači pojam subsidijarnosti? To često zvuči primamljivo, otvara neke mogućnosti, pogotovo u području provođenja kontrola. Međutim, Evropska razina i nacionalna razina su dvije razine koje trebamo otvoriti i bolje povezati nije uvijek samo po sebi razumljivo da e, jačanje subsidijarnosti vodi ka pojednostavljenju. Često to vodi i do e, složenijih, kompliciranih situacija tako da tamo gdje se radi o utjecaju na tržište i na direktna plaćanja trebamo paziti da zajednička poljoprivredna politika doista i ostane zajednička. Jer ako svaka država članica bude donosila vlastite odluke, tada ćemo se vratiti na e, priješnje stanje, na takozvanu renacionalizaciju i stvorit će se problemi na unutarnjem tržištu zajednička poljoprivredna politika po mom mišljenju e, jest jest politika koja proističe iz činjenice da imamo danas i zajedničko unutarnje tržište. Nadalje, što se tiče lanska opskrbe prehrambenim proizvodima, iznimno je važno da komisija učinkovito u sljedećim mjesecima preda zakonodavni prijedlog. Nemamo više vremena čekati u ovom mandatu parlamenta da evo dođe neko vrijeme u kojem ćemo postati aktivni i donositi odluke. Što se tiče fonda divljih e, vrsta, imamo teške situacije s afričkom svimskom kugom i slično. Kod životinja vodili smo i ovdje e, određenu e, raspravu o napasnicima koje napadaju medvjede i vukove. E, jeste li mislili na to kad ste govorili o divljim vrstama? I zadnja tema, zaštita bilja, to je jako važna tema. Jučer smo ovdje na odboru imali dugu raspravu. E, čuli smo da postoje nova pravila, neki novi procesi za zaštitna sredstva za biljke. Možda nam o tome možete još reći nekoliko dodatnih informacija. Hvala vam lijepo naprijed. Idemo dalje. Hvala lijepa gospodine e, predsjedatelju. Dakle, mi smo već vidjeli jutros i možemo vidjeti da je teško govoriti o ZPP-u danas. Neki govore zato što zato što e, traje rasprava o višegodišnjem financijskom e, okviru e, i s time bi se trebalo završiti krajem svibnja i to treba uzeti u obzir kad govorimo o kalendaru aktivnosti koje se zacrtali i u tom smislu treba gledati i proračun za poljoprivredu kao i proračun za obranu i tako dalje u okviru VFO-a. Dakle, E, shvatio sam vaš e, stav e, u vašem izlaganju. Da li ćete popratiti prijedlog parlamenta, a radi se o proračunu koji bi trebao prijeći na 1,3%. To je prvo pitanje koje imam, zato što je to preduvjet da se ne mijenja kohezijska politika kako bismo se suočili sa izazovima koji su pred nama, o kojima ste govorili um, na početku i rekli ste da, ste da je predsjedništvo u tom smislu vrlo jasno. Zatim je tu pitanje subsidijarnosti, neću uh, ponavljati ono što je rekao kolega Dorfman, ali to je nešto što je jako važno. Govorili ste o racionalizaciji granica između te dvije stvari i uh, postoji. I isto tako nam je važno da nam kažete slažete li se kažete da je potreban jasan okvir za ZPP i treba strateški promišljati o toj politici, ali treba više subsidijarnosti i više manimarskog prostora za države članice. Treba biti jako precizan, treba znati gdje se nalazimo. Je li potrebno da u ZPP-u se zacrtaju e, ciljevi koji se odnose isključivo na akcije aktivnosti, dakle da se subsidijarnost temelji na aktivnostima unutar država članica ili države članice će imati proračunsku širinu da bi ostvarile te ciljeve? Dakle, htio bi čuti precizan e, odgovor, zato što je to nešto što je jako važno i to je, to je jedno od pitanja koje nas preokupira. Hvala. <clears throat> Hvala lijepa, gospodine Nicholson. Hvala. E, pozdravljam vas e, i e, želim vam puno uspjeha tijekom vašeg predsjedanja. Ovo je doista povijesni trenutak za vas osobno i za vašu domovinu. Želim vam puno uspjeha u zadaći koja je pred vama. Naravno, cijelo ovo vrijeme biti ćete i dionici druge faze pregovora o Brexitu što je veliki problem tamo odakle ja dolazim. Pomalo nam je dosta slušati o Brexitu, ali moramo to proći, samo od sebe neće proći. Eto, rasprave koje ćemo voditi sljedećih šest mjeseci ili osam mjeseci biti će iznimno važne, ne samo za budućnost Evropske unije, već i za budućnost Ujedinjene kraljevine. Ja dolazim iz Sjeverne Irske mi imamo granicu između e, Sjeverne Irske i Republike Irske 30. E, ožujka 2019. godine. To će postati evropska granica. Granica između Evropske unije i Ujedinjene kraljevine. Na posljednjem sastanku vijeća u rujnu prošle godine sve države članice sve države su napominale ovo pitanje, ali nisu ga riješile. To pitanje i dalje treba rješavati. E, iznimno je važno za poljoprivredu e, i s obje strane granice, dakle u Sjevernoj Irskoj i Republici Irskoj, da dođemo do razumnog rješenja po pitanju granice tijekom pregovora. Slično kao gospodin Dorfman, Andrej i tako dalje. E, bojno polje je proračun. Ja sam dulje u ovom odboru od bilo kog drugog i ono što ja danas čujem čujem da je poljoprivredna politika uvijek e, odnosila preko 50% proračuna, a sada je manje od 40%. A bit ćemo sretni ako taj postotak i zadržimo. Čini se da se postotak smanjuje i smanjuje. Poljoprivreda, dakle, gubi na važnosti e, i, gura se e, sve niže i niže kako godine prolaze. Kako ćete se nositi s tim pitanjem u sveobuhvatnom kontekstu? Ljudi koji kontroliraju proračun de facto kontroliraju sve. E, I još jedno pitanje koje bih postavio odnosi se na globalnu trgovinu i na stalnu žurbu da se to ostvari. Neću vas pitati o Merkosuru. Zanima li vas to uopće? E, shvaćate li da se ljudi iz poljoprivredne industrije boje jer vjeruju da svi ovi veliki sporazumi od te na dolje, svi ti veliki poljoprivredni sporazumi zapravo pogađaju poljoprivredu. Poljoprivreda se čini jedini sektor koji će biti žrtvovan i svi mi koji e, radimo u tom sektoru e, važno je da se probudimo i da kažemo da to nećemo trpjeti i nećemo e, to tolerirati. Ja sam čuo neke komentare u Ujedinjenoj kraljevini koja, e, koji kažu da e, zajednička poljoprivredna politika neće imati budućnost. Evo, to su moja pitanja. Hvala vam lijepo naprijed na odgovorima. Puno hvala, poštovani gospodine ministre. Ja ću se u ime Njemačke zahvaliti za otvaranje Međunarodnog zelenog tjedna. Bugarska se sjajno predstavila i dalje se predstavlja sjajno nas muči pitanje koje se zove zajednička poljoprivredna politika. Čuli smo komunikaciju komisije. Njemačka vidi pitanje subsidijarnosti ako se doista to bude ograničilo s njemačkog stajališta, znači više upravnih problema, više birokratiziranosti umjesto pojednostavljenja procesa. S Omnibus paketom smo dogovorili bitne stvari u sva četiri temeljna akta, pravna akta, pa trebamo pričekati sljedeće dvije ili tri godine provedbe kako bismo onda doista ovdje mogli reći radi se o dobrom načinu rada koji dalje moramo razvijati po mom mišljenju ne bismo trebali nanovo pisati cijelu zajedničku poljoprivrednu politiku, već bismo trebali doći do umjerenog zajedničkog daljnjeg razvoja. Ja bih e, rekla da se moramo čvrsto držati prvog stupa direktnih ili izravnih plaćanja koja pomažu malim i srednjim e, poljoprivrednim gospodarstvima. Možemo to intenzivirati. Male i srednje gospodarstva su u žarištu pozornosti. E, drago nam je što je počeo trijalog vezano za veterinarsko-medicinske proizvode bolesti među životinjama su veliki problem za nas. Što se tiče trgovinskih sporazuma u odnosu na Mercosur, doista se bojimo da će poljoprivreda biti žrtvovana e, u ime industrije. U Njemačkoj imamo snažnu industriju i to prije svega automobilsku industriju koja želi prodavati na cijelom svijetu. Ali, bez obzira na to, spomenut ću na kraju i prijevoz životinja, transport životinja čula sam da će Bugarska preuzeti nadzor nad vanjskom granicom prema Turskoj. To do sada nije dobro funkcioniralo. Kako mi u parlamentu možemo utjecati na to da transport živih životinja za klaonice e, bude e, smanjen i da se transportira ili prevozi samo meso mi bismo trebali e, više na tome e, inzistirati. Hvala, vam lijepa. Gospodin Flanagan, zahvaljujem. Pitanje Brexita je nešto o čemu se razgovara bez sumnje u svim europskim državama, a svakako u Irskoj i u Ujedinjenoj kraljevini zbog ogromnog e, učinka e, koji će Brexit imati pogotovo na granična područja. Kao što je kolega Nikoson već rekao, u sljedećih osam mjeseci moramo se odlučiti što će biti, a nismo se odlučili oko puno važnih pitanja. Pa se pitam e, hoće li premijerka u sljedećih šest mjeseci na svom važnom položaju zajamčiti da se postupa ispravno i pravedno. Pitam se e, zbog važnosti Republike Irske, Ujedinjene kraljevine, zbog važnosti cijelog poljoprivrednog sektora u tim područjima, hoćete li se zalagati za to da e, ne budemo kažnjeni kao Ujedinjena kraljevina za izlazak iz e, Evropske unije. Tu prije svega mislim na carine, a mnogo puta smo čuli kada se kreće u trgovinski rat sa pojedinom državom, obično se dogode neočekivane posljedice. Trgovinski rad s Rusijom se nije baš odvio kao što smo željeli nećemo moći povući odluke koje budemo donijeli. I prije nego što počnemo peći taj kolač, prije nego što uzmemo jaja, brašno i sve druge sastojke, moramo biti tu s eh, spremni pomiješati sve te sastojke i biti otvorenog uma. Možete li zamisliti da potencijalno ispečeni kolač može uništiti sve nas? Radi se o lošem dogovoru za Irsku ako je ugovor i sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom također loš. Jeste li svjesni tih posljedica? Idemo dalje. Da, gospodine eh, gospodin Hojzling. Da, hvala vam lijepa. Drago mi je što ste ovdje pred nama u parlamentu u ovoj osjetljivoj situaciji. Mogu vam samo dati riječi ohrabrenja. Želimo e, krenuti u proces reformi. Nije dobro nastaviti kao što radimo do sada. E, novac treba biti pravednije podijeljen zato što seljaci e, imaju osjećaj da stvari mogu biti bolje, a i potrošači misle da stvari ne idu u pravom smjeru. Ako pogledamo podatke o zaštiti okoliša, tada imamo nužne potrebe poboljšati zaštitu bioraznolikosti, biti okrenuti zaštiti okoliša i klimatskim promjenima. Gospodin Dorfman nam je govorio o zaštiti bilja. Mislim da bismo doista trebali reći da nas sve zanima zaštita bilja, ali da želimo i smanjiti sve one substance kojim se zaštita bilja provodi. Dakle, s jedne strane moramo zadržati vjerodostojnost, s druge strane jako često se spominje prvi stup, što je važno ispravno jer je prvi stup e, važan. Radi se o razvoju. Bilo bi doista fatalno da se e, ukinu sredstva i da se e, ostane samo kod direktnih plaćanja. Moje pitanje je sljedeće. Kako ćete to ostvariti ili kako ćemo mi svi zajedno to ostvariti do sljedećih izbora? Imam velike dvojbe oko toga jer će povjerenik o tome govoriti tek u svibnju. Trebalo nam je dvije godine za ovu raspravu i određene odluke, a sada bismo sve trebali napraviti unutar osam mjeseci. Čini mi se da to nije realno. Mislim da bismo trebali doći do rezultata koji će obuhvatiti sve na kraju reformskih procesa Spomenuli smo i sporazume o slobodnoj trgovini, e, Mercosur sporazum i slično. Tu se dalje pregovara, čini se iza kulisa, Novi Zeland, Australija, e, donijeti će novu situaciju sa govedinom na razini Europe. I druga stvar, ja sam govorio sa kolegama o mlijeku. Po mom mišljenju, stojimo pred novom e, krizom e, mlijeka. E, u Njemačkoj se cijene za proizvođače smanjuju. S druge strane imamo 350 tisuća tona mliječnog praha ili mlijeka u prahu na skladištima. Pitanje je trenutka kada će izbiti sljedeća kriza. Zato molim vijeće da reagiramo ranije, ne kao zadnji put, puno, puno prekasno puno hvala. Dakle, gospodin Egnu, izvolite. 17 sekundi, gospodine predsjedavajući. Dobro, ja ću igrati tu igru. E, pozdrav ministru. E, rečeno je u uvodu da ste vi ministar poljoprivrede, ali da ste isto tako i ministar šumarstva. Mi imamo problem u Europskom parlamentu zato što šumarstvo nije u nadležnosti Europske komisije. A svejedno mi imamo ovakve odbore poput Agrija koji imaju izvješća o šumarstvu. Onda će to otići e, na plenarnu sjednicu, a nakon toga na vijeće kojim ćete vi predsjedavati. I tamo će ostali e, ministri poljoprivrede vam reći da o tome ne trebate uopće e, raspravljati Eh, jer to nije u našoj nadležnosti. Jutro smo razgovarali o gluposti koja se zove klimatske promjene i vi ste eh, eh, spomenuli taj, taj pojam. Postoji jedan staklenički plin koji se zove nitrus oksid E, to proizvode e, poljoprivredi, e, poljoprivrednici, a Europska unija želi da se poveća proizvodnja mahunarki u Europskoj uniji koje ga proizvode, što je jedna od gluposti i vi to trebate riješiti tijekom predsjedavanja. Isto tako sa, e, se spominje e, antimikrobna rezistencija, odnosno na takve lijekove. Dakle, svi trebamo se skupiti glave i riješiti to, zato što milijuni ljudi umiru i ako dođe do bilo kakve inicijative u tom e, području, neću biti obstruktivan kao što običe, obično jesam. I na kraju, povremeno će vam se na stolu pronaći zabrane pesticida i gmo Tijekom godina sam shvatio da neki ministri poljoprivrede su suzdržani. Oni naprosto se maknu od toga. Oni su pak e, ministri poljoprivrede. Ako se bave tim područjem u e, svojim državama članicama, oni bi morali donijeti odluku, zabrana ili ne a ne da vi ste u poziciji da se morate vratiti komisiji i oni koji nisu izabrani će morati donijeti takve odluke. Stoga mi trebamo natjerati te ljude da glasuju ovako ili onako. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. E, gospodine ministre, kao što znate, e, istočne e, zemlje su dobile pomoć Europske unije više od i to na štetu zapadnih zemalja, zapadnoeuropskih zemalja. Tu radi se od 100 milijuna eura koji su dani Bugarskoj u okviru Junkerovog plana i to za farmaceutsku industriju cilj je bio prioritet je da se e, pomoć Europske unije da sektoru žitarica. E, isto tako neke e, zapadne zemlje poput francuske zemlje su se bavile pitanjem pšenice i mjere koje su provedene negativno utječuju na na pšenicu, odnosno žitarice u Francuskoj. I i zapravo gubici u zemljama pod Francuske e, su obrnuto proporcionalni dobicima e, u zemljama istočne Europe. E, zatim su tu i osobe koje su se preselile u Ukrajinu, misle da je tamo budućnost, zato što su im troškovi manji, a i ograničenja su puno manja. Čini se dakle da je puno zanimljivije sada ulagati u zemlje izvan Europske unije, zato što se tamo potiče nelojalna konkurencija. A Europska unija e, to potiče zato što organizira uvoz e, iz Ukrajine. Vi stalno govorite o europskoj solidarnosti, ali mene zanima e, gdje se nalazi ta solidarnost. Govorite isto tako i pojednostavljivanju ZPP-a, zanima me u kom smislu konkretno pitanje o važnom pitanju, a to je nelojalna konkurencija, te o jazu između istočnih i zapadnoeuropskih zemalja. Mislite li nešto napraviti kako bi na neki način pokazali ili dokinuli praksu različitih interesa? Gospodin Nekov. Hvala. Želim vam osobno zaželjeti dobrodošlicu u ovaj odbor. Kao što znate, vjerojatno ja sam izvjestitelj u ovom odboru za dvostruke standarde na proizvode na jedinstvenom tržištu. Vjerojatno to znate. I htio bih znati vaše mišljenje. Jeste li spremni inzistirati na dovršetku komisije metode za analizu dvostrukih standarda i to što je prije moguće. A do, do kraja ove godine podupirete li ideju europskog tijela koje bi pratilo ovakve nepoštene trgovačke prakse. Također imam pitanje vezano uz e, pojam multiproizvod je vezano uz e, kvalitetu. Bugarska je jedna od prvih zemalja koja koristi taj e, pojam. Možemo li računati na vašu potporu? Ovo bi doista ispričam se, radi se o planinskim proizvodima. To je nešto što bi doista pomoglo proizvođačima iz e, tih područja. 40% teritorija Bugarske je planinsko područje. Možemo li računati na vašu potporu i potporu vašeg ministarstva da do kraja vašeg predsjedništva napravite i nacionalno zakonodavstvo u tom smislu? Još jedno pitanje vezano uz programe vezano uz kvalitetu. Oni su važni u pregovorima između Europske unije i drugih e, zemalja dakle na međunarodnom planu. Značajni resursi su izdvojeni za promicanje oznaka zemljopisnog podrijetla prije dvije godine. Započeo sam s radom s utvrđivanjem bugarskih proizvoda koji imaju potencijal da ih se zaštiti e, u okviru programa europske kvalitete. Kakva je vaša vizija u identificiranja takvih bugarskih proizvoda koji bi mogli poniti takvu oznaku? Možemo li računati na vašu potporu? Moji kolege bi se složili da je ovo doista jako važan program za označavanje kvalitete u Europskoj uniji, a radi se o e, osjetljivom pitanju na međunarodnom planu, a tu je predvodnik Europska unija. Hvala. Lugupetud minister, suur tänu teile Eesti kohta Gospodine ministre, hvala na lijepom izlaganju i hvala vam na lijepim riječima upućenima Estoniji koju ja predstavljam. Nekoliko detalja u komisijnoj komunikaciji su istaknute neke stvari o kojima bih htio čuti vaše mišljenje. Imate financijsku ekspertizu, radili ste za Ministarstvo financija i gospodarstva, upućeni ste u upravljanje rizikom i u fondove, rad fondova za upravljanje rizikom. Klima je nestabilna. Različite zemlje se obraćaju komisiji kako bi dobile dodatnu pomoć. Kakva je vaša perspektiva? kako je vaše mišljenje o uspostavi zajedničkih eh, fond, rizičnih fonda, fondova za slučajeve rizika. Eh, moje pitanje odnosi se i na eh, lance dobave. Naravno, sredstva, potporna sredstva su potrebna, ali glavni dohodak poljoprivrednika vezan je uz lance dobave kakve aktivnosti predviđate kako biste osigurali mm, položaj poljoprivrednika u tim lancima? Hvala. Hvala, gospodine ministre. E, dakle, ja sam izvjestitelj e, dosjeja, odnosno izvješća za e, biljne proteine. I mi sada radimo tom izvješću i nadamo se da ćemo idući tjedan na ovom odboru glasovati o tom izvješću. E, doista ovisimo u ovom području o drugima, a to je to utječe naravno i na održivost našeg sustava. Bilo bi nam drago kada biste i to pitanje biljnih proteina stavili na dnevni red i bilo bi dobro da to povežete e, sa problema, problemima u okviru ZPP-a. Mi ćemo vam pomoći da uvjerite komisiju da ovo pitanje treba biti jedan od prioriteta buduće e, zajedničke poljoprivredne politike. Hvala. Bardzo dziękuję i w tej konwencji jednominutowej e, proszę o kolejne wystąpienia pan poseł Kuźmiuk. A sada imamo po minutu. Gospodin Kužmjuk, izvolite. Panie ministrze... Mm, Gospodin Kušnuk. Ministre, kratko prije kraja prošle godine povjerenik Hogan je predstavio stajalište e, komisije o proračunu i rekao da kod više, sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira će doći do prilagodbe izravnih plaćanja, a vi ste predstavnik jedne novije zemlje članice i stoga mislim da možda vi kao i bugarski ministar kao i to što ste bugarski ministar za poljoprivredu, da je to vama važna tema. E, dobro je da predsjedate sada vijećem i nadam se da ćete u vijeću zastupati slično e, stajališta kao i komisija. Dragi ministre, E, imam nekoliko pitanja, evo kratko, što se tiče sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i e, zajedničke poljoprivredne politike. Hoćete li imati ove maksimalne iznose za industrijske gospodarstva, za industrijsku proizvodnju, a zatim i pitanje kolegice Müller, e, prenos preva životinja na granici sa Turskom. Jedno pitanje je kako E, izgledaju kontrole transporta u zemlji, e, koliko se kontrolira, imate li brojke, također koliko e, se tu pronalazi konkretnih primjera kršenja i također što se tiče šumarstva i zaštićenih područja u Naturi 2000, znači to je izravno povezano s europskom politikom. Možete li nam dati neku izjavu o tome jesu li prigovori o korupciji e, što se tiče pa, recimo područja iz Nature 2000 razriješeni, a drugo pitanje jeste li uspjeli e, e, zaustaviti ilegalnu sjeću u šuma u zaštićenim područjima Nature 2000. Još jednom zahvaljujem na politici prema Makedoniji na e, prijateljskim e, razgovorima u tom pogledu. Zaista zahvaljujem. Hvala. Hvala lijepa predsjedatelju, a e, želim i srdačnu dobrodošlicu bugarskom ministru i želim uspjeha tijekom predsjedanja. Hvala vam na svim temama koje ste spomenuli, ali postoje dvije ključne teme za europsku poljoprivredu. Prvo, rasprava o komunikaciji povjerenika Hogana i drugo reguliranje e, cijelog lanca prehrane jer se radi o najvažnijim problemima naše poljoprivrede. Dakle, s jedne strane, evropska regulativa je nužna, Španjolska i druge države imaju na vlastitu nacionalnu regulativu, ali to nije dovoljno. Ali tu trebamo postići kompromis. Zato bi nam trebao višegodišnji financijski okvir koji će se sada ispregovarati, a koji doista treba voditi računa o četiri, odnosno pet prijedloga koje je predstavio e, povjerenik Oettinger. Mi nikad ne govorimo o tome što se može više učiniti za ZPP, a uvijek se govori o tome što će se manje učiniti. Ehm, pitam vas jeste li e, otvoreni prema mogućnosti da se povećaju financijska sredstva e, za sljedeći višegodišnji financijski okvir, jer nam trebaju kompromisi s manje politike i manje novca, jer će biti naravno Brexit, a ne znamo ko će to platiti, hoće li to platiti kohezijska politika, strukturni fondovi, to mi se ne čini razumnim. Dakle, koje je vaše mišljenje u tom smislu? I na kraju, želim e, znati hoće li vijeće e, izraziti mišljenje vezano za komunikaciju komu smo dobili. E, nije loša stvar subsidijarnost osim osim u slučaju da se tom unifikacijom doista misli na sufinanciranje i renacionalizaciju kao što je govorio, govorili kolege. To je naprosto rizik. Na taj rizik su upozoravali i kolege. E, Nužna nam je zajednička europska poljoprivredna politika. Radi se o 28 država članica. Moja država će imati uz autonome pokrajine 17 prijedloga. I na kraju, e, što je s E, dosijeom e, zaštita bilja i e, medicinski proizvodi. Mislim da to trebamo raditi paralelno sa drugim dosijeom, veterinarsko-medicinski proizvodi. Trebamo imati paralelan rad na oba dosjeja. Hvala vam lijepa što ste došli. Konačno možemo pokrenuti trijalog i završiti ga. Grazie, Hvala lijepa predsjedniče, isto tako i hvala ministru, predsjedniku vijeća, hvala što je došao ovamo danas i iskreno od srca želim puno uspjeha na ovom važnom semestru predsjedanja. Jako puno toga je već rečeno, ja ću se ograničiti samo na nekoliko najvažnijih stvari. Znamo, a to smo čuli u izvješću kolege Dorfmana, danas ćemo dakle pokrenuti raspravu, znamo da postoji snažna zabrinutost vezano za ovu reformu koju predlaže povjerenik Hogan i koji želi provesti sljedećih mjeseci. Čini se da se radi o riziku renacionalizacije, to su mnogi već spomenuli. A ja se pitam gdje se tu susreće fleksibilnost, subsidijarnost prema državama članicama, a istovremeno da kažemo ne renacionalizaciji. Mislim da bi se oko tog pitanja trebalo raspraviti. To ćemo sigurno i učiniti, ali nećemo zaboraviti da smjer u kojem smo krenuli s pomoć omnibusa, a vi znate da smo uložili velike napore, vijeće i parlament dali su svoj doprinos sprema pojednostavljenju vezano za greening, ozelenjavanje ili slično. Dakle, ne bismo željeli da se subsidijarnost pretvori u komplikaciju. To je ono što nas muči i brine, pogotovo za države članice koje su regionalno organizirane. To znači ne samo imati jedan nacionalni plan, već desetke regionalnih planova sa ogromnim teretom na e, regionalnu e, lokalnu razinu. Kako? Dakle, vidite tu moguću ravnotežu između s jedne strane rizika renacionalizacije s jedne strane, a s druge strane subsidijarnosti i fleksibilnosti. Hvala. Hvala gospodine ministre. Vidimo da u programu predsjedništva prati mijenjanje, kretanje cijena poljoprivrednih proizvoda. Postoji omnibus uredba, ali sektor mlijeka me dosta zabrinjava. Postoje određene regije koje ekonomski ovise o proizvodnji mlijeka. To je primjerice slučaj s mojom regijom, Azorima. Povećanje proizvodnje ne smije ići na uštrb kvalitete e, i e, održivosti i promjene, nedavne promjene e, cijena. E, treba isto tako sprečavati nelojalnu praksu. Treba zajamčiti dobar e, prijenos e, tijekom cijelog prehrambenog lanca te osigurati život poljoprivrednika. Znamo isto tako da kad je riječ o žestokim pićima, to je nešto što je jako važno za moju zemlju, za Portugal i mislimo da bi trebalo vidjeti koje će biti posljedice takve, takvi, takvih propisa na unutarnje tržište. Također treba se pobrinuti da e, datum e, sazrijevanja voća u žestokim pićima bude bolje preciziran. Želim puno sreće bugarskom predsjedništvu. Zahvaljujem eh, ministre što ste ovdje. Puno je toga rečeno o renacionalizaciji. Ja se također malo brinem oko toga. Naime, komisija želi formulirati cilje i indikatore, ono što nisam našla u dokumentu i sada zato molim vas za vaše mišljenje o tome. Naime, ništa ne stoji o tome eh, kako će se postupati prema zemljama koje ne postignu te ciljeve ili ništa ne poduzmu na postizanju tih ciljeva, hoće li postojati neki sankcion, neki mehanizam sankcija ili neko postupanje prema tim zemljama. To je jedno pitanje, a još jednom želim eh, podcrtati ovaj problem tržišta, jer kolega Hojsling je to već rekao, potrebni su nam krizni instrumenti. Vi ste govorili o ugovorima, mislim, poljoprivrednici trebaju biti na istoj razini sa eh, daljnjim elementima u lancu hrane E, ali to možda neće biti dovoljno. Možda nam trebaju instrumenti gdje možemo e, kojima ćemo moći reagirati i prije nastanka krize, recimo što se tiče cijena mlijeka. Jer naši proizvođači ne mogu svake dvije ili tri godine e, preživljavati o krizu ove ili one duljine. To će previše njih uništiti. Hvala. Gospodin Buda. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala ministre na izlaganju. Imam dvije, dva komentara. Prvo, definiranje gornje granice za plaćanja. Htio bih da porazgovaramo o toj ideji, a također me zanima pitanje linearnosti tih e, plaćanja među državama članicama, odnosno kakvi su rezultati usporedbe po državama članicama. E, postoji još jedna stvar koja me zabrinjava, to je povezano sa e, trgovinskim sporazumom Europske unije e, i primjerice Merkosura. Zašto to govorim? Zato što znamo da ima puno država članica koje žele potpisivanje ovakvih sporazuma. Međutim, ne bih htio da oni imaju negativan učinak na poljoprivredu. Dakle, ne želim uvoz mesa iz zemalja Merkosura koji ne zadovoljavaju prema našim saznanjima naše standarde. To bi bila nelojalna konkurencija e, prema europskim poljoprivrednicima, a to može isto tako ugroziti i javno zdravlje. Samo se sjetite situacije u Brazilu. Gospođa Petir. Mikrofon vas molimo želim vam dobrodošlicu ministre. Pozdravljam bugarsko predsjedanje. Zanima me koji će biti stav oko e, direktive o obnovljivim izvorima energije e, takozvanom RED II, a u kojem su sadržana i pravila o budućoj proizvodnji E, biogoriva. Da li će to za bugarsko predsjedanje biti prioritet u ovih 6 mjeseci jer kao što znate Parlament je usvojio svoju poziciju prošli tjedan i očekuje se početak pregovora između Parlamenta i Vijeća. Također ste govorili o pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. E, godine i kao prioritet istaknuli generacijsku obnovu koji će stav bugarskog predsjedništva biti u tom smislu kad govorimo o mladim poljoprivrednicima, o nekim mjerama koje bi se možda mogle pokazati učinkovitijim nego one koje smo imali do sada i da li planirate predložiti određene mjere za poljoprivrednike starije dobi koji e, svoje zemljište i e, obiteljska gospodarstva prepuštaju onima mladima. Hvala lijepo. Hans Garcia. Hans Garcia, hvala vam lijepa. E, hvala. E, želim naravno puno sreće u predsjedanju. Imam tri pitanja. Prvo, reforma zajedničke poljoprivredne politike, komunikacija komisije. Smatrate li doista da će države članice na vijeću podupriti subsidijarnost? U odnosu na komunikaciju sljedeće pitanje. Vjerujete li da nakon 15 godina ovaj parlament zajedno s vama može napraviti reformu zaštite e, e, proizvoda za zaštitu bilja? Hoćemo li e, dalje štititi proteinske biljke? I treća stvar, želi ili smatra li predsjedništvo da može dobiti dobar prijedlog od povjerenika vezano za prehrambeni lanac. Mi smatramo da bismo trebali imati zakonodavstvo vezano za prehrambeni lanac kako bismo kaznili ugrožavajuće prakse. I na kraju rasipanje hrane. E, postoje određene inicijative vezano za kružno gospodarstvo. Borimo se svi protiv bacanja ili rasipanja hrane, ali u stvarnosti ne činimo dovoljno. Što e, mislite da bi se tu moglo učiniti i što e, ćete vi kao predsjedništvo predložiti i imate li neke aktivnosti vezano za taj, u tom smislu? Hvala predsjedniče. Pitanje je za ministra. Ja sam iz Nizozemske i imamo novog e, ministra poljoprivrede u Nizozemskoj koji je nastupio na dužnost e, prošlog tjedna. E, međutim, moje pitanje koje želim uputiti vama je sljedeće. U ovih e, šest mjeseci ovo je važno razdoblje za vas kao ministra poljoprivrede. No ako se dogodi ponovno ono što se recimo dogodilo prošlog tjedna, onda ćemo sve temeljiti na lažnim vijestima, glasati temeljem lažnih vijesti fake newsa. Znači morat ćemo doista početi raditi temeljem činjenica. Stvarnog sadržaja, dakle. Ako to ne uspijemo, onda me doista brine budućnost poljoprivrednika. Zahvaljujem. Jeśli można, to ja może nie w formie pytań, w formie pewnej refleksji. E, evo, ako možda ja još mogu postaviti pitanje ili dva i da time završimo. Dakle, naravno znamo da Europska poljoprivreda je unutar sebe vrlo različita, ali ne oprostite, imamo još jednog govornika, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi ministre, e, nakon što smo čuli vašu prezentaciju o prioritetima, nekako mi se čini da su nam prioriteti zajednički. Najvažnije pitanje sada je kako postići sporazum e, o provedbi. Kao što znate, prihod e, poljoprivrednika e, sastoji se od e, dvije stvari cijene i plaćanja. Regije i države u kojima su plaće i primanja niske imaju niske cijene i kao rezultat toga ljudi se prestaju baviti poljoprivredom i odlaze iz tih područja to je upravo jedan od razloga najveći napuštene poljoprivredne proizvodnje. I onda poljoprivrednici pitaju kako ja mogu provesti EU mjere sa mnogo nižim plaćanjima kada su plaćanja i prihode ovdje i onako puno niži nego u drugim zemljama. To je jedno e, pitanje koje moramo zajednički pokušati riješiti. A što se tiče međunarodne trgovine, Obično procesi i e, trgovci su oni koji e, najviše zarade, a ne žele to dijeliti sa proizvođačima. Ne mislite li da bi u međunarodnim e, sporazumima trebalo biti klauzula o raspodjeli dobiti iz toga? <laughs> Hvala. Da, evo, s moje strane jedna više napomena nego pitanje. E, imamo vrlo diferenciranu situaciju u poljoprivredi Europske unije, znate, sjever, jug, istog, zapad, e, razlikuju se po klimi, kulturama koje se zgaje i tako dalje. I također imamo i nove zemlje članice koje su još u procesu modernizacije, također postoje još recimo negdje i zaostaci socijalističkih struktura i tako. Znači različite, razlike su doista velike u području poljoprivrede. Dakle, kako se instrumenti mogu e, napraviti da se doista poljoprivreda podupire posuda. Možda bi doista bilo potrebno dati ovdje više prostora zemljama članicama. Povjerenik Hogan je u svom priopćenju rekao neke stvari. Naprimjer, rekao je da E, Unija trebala utvrđivati velike ciljeve i vrijednosti, propisivati dakle vrijednosti. i utvrđivati taj širi okvir, a zemlje članice bi onda trebale stvariti, e, razraditi planove kako će provesti to u dijelu, uzimajući u obzir e, svakako i regionalne različitosti i također tu bi se trebalo uzeti u obzir ove velike razlike u poljoprivredi. Možda bi to bilo nešto iz čega možemo crpiti određenu nadu. E, naime, poljoprivreda u posebice teškim okolnostima. U, u posebice e, teškim područjima e, je nekada poljoprivreda jedina mogućnost zarade i ako se tu ne može zaraditi, neće se moći nigdje drugdje zaraditi. Zato je važno da i u E, takvim e, regijama održavamo poljoprivredu i dademo potporu e, poljoprivredi upravo u tim nasjetljivim područjima. Zatim, što se tiče cijena. Naravno da postoje špekulacije. treba zapravo točnije pogledati što se događa na poljoprivrednim tržištima, a zatim e, pitanje bolesti, bolesti životinje i bolesti bilja. Mislim da Europska unija zapravo ima mogućnosti e, učiniti nešto kada se rano spozna da prijeti bolest. E, naravno da treba učiniti nešto prije nego što je prekasno. I mislim sami smo si E, naravno krivi što se tiče ovih sankcija protiv Rusije koje su zapravo i nama znatno naštetili e, u trgovini dakle sa Rusijom poljoprivrednim proizvodima. Znači, rusko tržište je sada za Europu zatvoreno. I više nam neće biti tako lako iznositi naše proizvode na rusko tržište. Jesu li sankcije u tom smislu bile doista nužne? Mislim, je li to bilo samo politička igra moći, ali na štetu europskih poljoprivrednika. A onda se iz EU proračuna izdaju novci kako bi se spasili poljoprivrednici koji su nastradali zbog naše borbe s Rusijom i sada e, e, Rusija se snašla i više ni ne treba naše poljoprivredne proizvode. Eto što se dogodilo. Evo, e, ovime sam završio, izvolite. Imate ponovno riječ. Бих искал da да za за мненията и въпросите, които бяха направени. Hvala na svim komentarima i na pitanjima. E, da, bugarsko predsjedništvo sada preuzima u jednom e, posebnom trenutku i to upravo zbog e, razvoja u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. I to također vredi za dolazeće predsjedništva Austrijsko i Rumunjsko koji će također morati raditi na ovim temama povezanima s ovim što mi sada radimo i to finalizirati. Zato upravo pokušavamo stvoriti vrlo jasne vremenske okvire jer ne želimo zaostati i moramo organizirati rasprave na odgovarajući način koje moraju krenuti odgovarajućim tempom sa javnim raspravama, e, pa zatim e, komunikacijom komisije. Zatim moramo raspraviti temeljna načela koja se opisuju u komunikaciji komisije. I nije slučajno što se sada tu uvode pitanja hoće li doći do renacionalizacije, hoće li se subsidijarnost tumačiti na drugačiji način. Ovdje bih htio iznijeti svoje vlastito mišljenje, svoje osobno mišljenje, a to je da u sljedećih 16 mjeseci prije europskih izbora Znači za parlament trebamo finalizirati višegodišnji financijski okvir kao i zakonodavstvo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Jer e, ako to ne učinimo, ako ne finaliziramo rad na ovoj temi, ako... koja E, koja će <laughs> znači sada se voditi dvije godine. Nakon e, toga ćemo morati krenuti ponovno od samog početka, dakle ako ne uspijemo prije izbora. Da, bio sam i ministar financija i dobro znadem e, da nije dobro duplicirati napore. Postoje brojne regije u svijetu koje brzo rastu i naravno one se ne vode našim e, propisima, krše razne propise i posebice ljudska prava. Upravo zbog toga je još važnije da mi također naporno radimo na svojem zakonodavstvu kao i na višegodišnjem financijskom okviru. Spomenuli ste da onaj tko je drži novac, drži moć. Da, to je uvijek tako. I nije slučajno što govorimo o povećanju doprinosa u proračun, za proračun posebice, imajući u vidu deficita koji se očekuju, a koji će nastati zbog Brexita, ali i zbog potreba politika kao što su sigurnost i Nažalost, e, obzirom da su sredstva potrebna za takve politike i za te politike, najveće politike Europske unije, zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika e, se moraju srezati i upravo zato smo to ocrčali, zacrtali kao jedan od naših prioriteta. Raspravili smo to prije nekoliko dana s ministrima u Berlinu i doista predlažemo veće doprinose. Gotovo svi moji kolege, uključujući i one iz njemačkih eh, eh, savjetnih zemalja, vjeruju da je potrebno povećanje doprinosa eh, kako bi se moglo povećati financiranje iz ZPP-a. Čak ako dođe do određenih rezova, to ne bi trebalo voditi do gubitka konkurentnosti europskih e, proizvoda na svjetskom tržištu. Europski poljoprivredni proizvodi su proizvodi svakako najbolje i vrhunske kvalitete i vrlo su traženi na brojnim tržištima diljem svijeta. I upravo zato je financiranje u tom pogledu ključno ne možemo donijeti tu odluku sami, ali otvaranjem rasprave u vijeću ministare i iznošenjem jasno i glasno važnosti ovog pitanja želimo e, napredovati po tom pitanju i mi također inzistiramo na tome da te rasprave budu javne. Gospodin Dorfman pitao je što se tiče E, tema koja će biti uključena u zaključcima. Pa pogledajmo e, o čemu će se raspravljati. Postoje određene teme e, po kojima se većina zemalja članica slaže. ne postoje neke teme koje su spornije, a to su gornje granice za plaćanja, kohezija i tako dalje. Da, pospice novije zemlje članice kada se govori o e, sufinanciranju e, doista zaostaje u tom pogledu. I ako se to ne promijeni rastiće nejednakosti između zemalja članica. Bugarske potpore za izravno plaćanja nisu usporedive sa e, nekima u našim susjednim zemljama članicama. Upravo je zato važno početi razgovarati o tome što je prije e, moguće i najkasnije do ožujka poslati jasan signal svim europskim institucijama i Europskom parlamentu pa i komisiji o važnosti tih tema. Ako se smanji proračun e, ZPP-a, to će E, treba zahtjevati vrlo detaljnu analizu e, učinaka na poljoprivrednike e, u raznim sektorima. Stvari su doista različite u različitim sektorima govedina, žitarice. No što god da činimo, postojeće neki sektori koji će trpiti posljedice što bi moglo dovesti do nekih političkih i ekonomskih problema u zemljama članicama. A takvu analizu nije lako napraviti, no moramo na tome raditi. Mislimo da u okviru rasprava o u okviru rasprava za proračun ZPP-a. E još neke e, osjetljive teme, kao na primjer gornje granice za plaćanje. Komunikacija komisije samo spominje to, ali ne ide u detalje. Neke zemlje nisu za gornu granicu praćenja. E, imamo e, velike e, imamo velike udruge poljoprivrednika recimo koje predstavljaju pojedine E, poljoprivrednike, a znate da ako se smanje, ako se naprave gornje granice za plaćanja, onda to neće biti fair prema svima. Recimo, mi smo se odlučili za to kako bismo e, bolje ujednačili e, velike i male poljoprivrednike. Donijeli smo odluku o redistribuciji plaćanja uz ovo gornjim granicama za plaćanje, ali rasprava se treba nastaviti o tome hoće li ove gornje granice biti obvezujuće ili će svaka zemlja članica moći sama o tome odlučiti. ali e, moramo provesti tu raspravu i žuri nam se doista jer želimo to učiniti u prva tri mjeseca našeg predsjedanja jer e, želimo moći jasno reći pred komisijom da su to naši stavovi i obzirom da komisija trenutno radi na nasrče zakonodavstva, da moramo toga biti i svjesni. Trenutno komisija radi na odnosno prostite, vaš odbor radi na izvješću na ovu temu koje će biti E, dovršena do plenarke u svibnju, a to će doprinijeti i prikupljanju svih mišljenja o toj temi. E, to, to je važno i važno da se to završi prije nego što se donesu konačni legislativni prijedlozi. A sada bih htio preći na nešto, još jedno osjetljivo pitanje koje ste spomenuli, a to je E, subsidijarnost i renacionalizacija. Ja osobno smatram da neće doći do renacionalizacije ZPP-a. Razgovarao sam s raznim zemljama članicama i mi ćemo inzistirati na jasnim zajedničkim propisima i zajedničkom okviru. Zato i govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. A taj bi zajednički okvir trebao omogućiti financiranje određenih područja i da trebaju postojati zajednička stroga pravila i propisi, ali njih treba malo i popustiti kako ne bi bila toliko administrativna, toliko birokratska. To svakako ne znači da ih e, treba popuštati kako e, se ne bi dobro kontrolirali kriteriji za povlačenje sredstava. Ne, nego kažem samo da trebamo imati za cilj pojednostavljenje zakonodavnih prijedloga. Te bismo također htjeli raspravljati o subsidijanosti i renacionalizaciji i prezentirati ćemo ovu temu u vijeću sljedećeg ponedjeljka. Plan. Strategički plan Međutim, postoji drugo područje, strateški plan, kada evo govorimo o e, komunikaciji komisije. Strateški plan može unijeti tu opciju renacionalizacije, jer postoji puno pitanja koja još nisu odgovorena o tom pogledu, a na njih treba dati odgovor što je prije moguće. Znamo da je već e, vođena rasprava u posebnom odboru za poljoprivredu o tome e, što bi trebao sadržati taj strateški plan. A ciljevi u strateškom planu ne bi trebali biti pojedinačni ciljevi zemalja članica, nego bi trebali biti integrirani u zajedničku europsku politiku. Ruralno područje i njihov razvoj. se s Posebice kada ćemo raspravljati o tome što će ostati u proračunu u prvom i drugom stupu, trebamo također govoriti i o investicijama. Očigledno je da investicije trebaju biti dio potpore u nekim zemljama poljoprivredna područja u planama i u e, e, brojitim područjima su važni. U Bugarskoj, na primjer, znači potrebna su nam e, proizvodno vezana plaćanja. Ta schema je važna i mislimo da se dobro primjenjuje u Bugarskoj i na taj način pomažemo osjetljivim područjima. U sektorite Jutros mi je postavljeno puno pitanja o čestim e, e, stečajima u poljoprivrednom e, području. No, znamo da su tržišta nemilosrna i znamo da poljoprivredna politika treba sadržati odgovarajuće mjere i upravo zato imamo razne scheme za financiranje, posebice za stočarstvo. E, zatim zelena plaćanja. E, još jedno osjetljivo pitanje. To je također još jedna mjera za koju smo mislili da bismo trebali nastaviti raditi na uredbi o ekološkoj poljoprivredbi. Neke zemlje članice su rekle da im je dosta, da raspravljamo o ovoj uredbi sada već tri godine, ali ona jest važna i važno je poslati važnu poruku o e, proračunu za ZPP. Naime, bilo je puno tehničkih pitanja koje je trebalo razriješiti u tom pogledu i nadam se da će, e, da je ovaj dokument sada dogovoren i da je ovaj fajl sada spreman i dovoljno dobar. Nadalje, poštene trgovačke prakse, još jedna tema koja je važna. E, Krenuti ćemo odmah s raspravom o tome i mislimo da će vjerojatno to postati bitno recimo krajem travnja ili početkom svibnja. Trebali bismo pokušati zaštititi one koji su mali i bespomoćni i koji trpe zato što ih eh, oni veći ne plaćaju i koji znaju biti žrtve sustava i trgovine na veliko. I istina je da postoje ugovori, no neki od kupaca ne žele niti potpisati ugovore. To se događa nažalost u Bugarskoj i ponekad isplaćujemo plaćamo poljoprivrednike koji rade bez ugovora oni kažu i zapravo, meni zapravo nikad ne, ni ne izdaju račun i mi ih pokušavamo uvjeriti da u takvim slučajevima bi trebali e, se obratiti poreznoj upravi i poreznim vlastima. No, važno je imati e, arbitražna tijela koja će raditi svoj posao. Naime, i arbitražna tijela i sudovi nisu uvijek na razini zadatka. I tako dolazimo i do distribucije resursa i prihoda kada pogledamo cijeli lanac e, e, znači kupce, proizvođače i potrošače. Što znači, je jedno prilično osjetljiva ravnoteža tržišnih e, odnosa. Znači, meni će zapravo biti vrlo zanimljivo vidjeti kakvi će, kako će izgledati zakonodavni predlozi. Mi moramo dati sve od sebe kako ovo ne bi bila rasprava koja će biti ostavljena sljedećem Europskom parlamentu. A sada e, unutarnje tržište i nadzor cijena. Nadate da je to odgovornost komisije i observatorija. Naša je pak odgovornost inzistirati na tome da dobivamo redovito ove informacije na sastancima vijeća ministara. Jedino tako ćemo moći dati naše mišljenje o različitim temama. A u ovom konkretnom slučaju kada ste spomenuli pitanje šećera e, i e, zaštite mlijeka u prahu. Pojavila se jedna ideja o tome da se polako izlazi iz tih e, pričuva kako bismo imali dobru ravnotežu u e, odnosu na postizanje određene cijene za ovu robu. Ja sam pogledao podatke, brojčane podatke za prošlu godinu i mogu reći da su cijene bile stabilne, da se popravio evropski izvoz prema ostatku svijeta. Naravno, imamo bilateralne i međunarodne pregovore u trgovinskom sektoru s Merkosurom. Činjenica jest da su takve pregovore uvijek uključeni određeni politički elementi. četiri e, države u Latinskoj Americi koje nemaju takvu vrstu sporazuma sa drugim dijelovima smjeta čini ovaj sporazum iznimno važnim. Čini nam se da ćemo moći poslovati u tim državama što je bolje nego imati restrikcije ili ograničenja. No, trebamo znati e, što e, se time eventualno može dovesti u pitanje ili ogroziti, a to je evropska poljoprivreda. Nema sumnje u to da svaki proizvod treba zadovoljiti evropske standarde kvalitete. Svaki proizvod treba kontrolirati. No, ako govorimo o govedini, tada tamo postoje veliki proizvođači sa visoko vrijednim proizvodima. Takvi će proizvođači postati naši glavni konkurentni, konkurenti. Znate da su pregovori završeni prije desetak dana, rezultati nisu pretjerano pozitivni. Slično vrijedi i za Meksiko. Upravo iz tih razloga vijeće redovito zahtjeva informacije o tome kako teku pregovori. Radi se o osjetljivim pitanjima. O njima obično raspravljaju države članice koje su najviše pogođene. Nadalje, što se tiče pitanja klimatskih e, promjena i zaštite okoliša. Da, doista ta pitanja trebamo uzeti u obzir kada govorimo o poljoprivredi. Poljoprivrednici će biti pogođeni, već jesu po klimatskim promjenama. Poljoprivreda može značajno doprimjeti s druge strane zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa. Možda da budem detaljniji. Govorili smo o međunarodnim sporazumima. Gospodin Sikjerski je spominjao Rusiju. Ukrajina se spomenula. A najnovije analize pokazuju da čak i ako bismo otvorili tržište prema Rusiji, Rusiju više to ne zanima. E, Rusija je u ovom razdoblju učinila velike investicije u različitim sektorima i ako bismo sada ponovno otvorili tržište za rusko tržište za evropske proizvode visoke kvalitete, to bi dovelo do gubitka i vjerojatno stečaja ili bankrota. Jer moramo se podsjetiti da smo sankcije uveli iz razloga koje nisu imale nikakve veze s poljoprivredom. I zato je Rusija donijela određene odluke. A mi se u Europi sukobljavamo i suočavamo sa pretjeranom proizvodnjom određenih poljoprivrednih proizvoda. Gospodin Agnju je spomenuo moguća rješenja doista trebamo se usredotočiti na inovacije. Sposobnost A ne a određenim praksama možemo i štetne emisije u poljoprivredi. Pod, mnogo je tema. da S druge strane, ne smijemo zaboraviti koliko je osjetljivo pitanje sigurnosti hrane. No, istovremeno, točno je da stočarstvo, općenito uzgoj preživača, utječe na klimu. za transportiranje tu službite na komisijeta kontrolirat i na kraju još jedna važna tema koju su kolege spomenuli, a to je prijevoz, prijevoz životinja službe Europske komisije kontroliraju sve aktivnosti vezano za klanje unutar Europske unije, a u državama s kojima Europska unija i, u državama s kojima Europska unija ima određenu vrstu sporazuma. Turska je jedna od takvih država. I ako tu postoje problemi, trebamo o tome doznati. Vlasti trebaju o tome izvijestiti. Postoje jako puno aktivnosti u transportu životinja prema Turskoj. Turska sama za sebe je ogromno tržište, a i Turska dalje distribuira proizvode životinskog podrijetla prema arapskim državama. I upravo zbog toga e, vjerujem i nadam se da ne izvozimo životinje u Tursku kako bi e, bile zaklane u Turskoj kako bi se meso ponovno vratilo u Europu. To je tema o kojoj se vrlo često raspravlja s um, vlastima u Turskoj, pogotovo s onima koji su zaduženi za sigurnost hrane. Govori se o strogim kontrolama pesticida jer je Turska jedan od najvećih izvoznika voća i povrća koje dolazi u Europu. Dakle, mi to voće i povrće uvozimo. Zbog toga su kontrole na granicama vrlo stroge. Naravno, ne možemo biti uspješni 100% u e, tim kontrolama, ali držimo se svih postupaka i e, to činimo vrlo ozbiljno. Konferencija o dobrobiti životinja za vrijeme prijevoza bit će održana 24. travnja u Sofiji. I sva državna i nadležna tijela koja rade na tim pitanjima biti će pozvana. Što se tiče divljih vrsta, o tome smo razgovarali danas prije podne. Planiramo tu također jednu konferenciju o tome u Bugarskoj. A mislim da će i Poljska organizirati nešto slično sljedeći tjedan. Analizirat ćemo horizontalno sve postojeće probleme. Jako puno pitanja zdravlja životinja, afrička svinska kuga, koja pogađa divlje svinje i s osvrtom na druge zarazne bolesti, pogotovo kod ptica. Sva ta pitanja vrlo često odnose se i na postupanje prema divljim vrstama, zato što divlje vrste često prenose te bolesti. Tu kod ptica mislim na ptice selice. Tako je da je iznimno važno da naš ptice ili perad zadržimo u zatvorenim prostorima ako postoji takav rizik. Antimikrobna rezistencija ili otpornost e, jasno je samo po sebi da je to iznimno važna tema. U lipnju 2017. Europska komisija je usvojila One Health Plan, a mi moramo usvojiti mjere za naš teritorij. E, mi ćemo e, nastaviti raditi e, na pregovorima oko zakonodavnog paketa koji se bavi veterinarskim ljekovima, jer je to e, za nas iznimno važno zbog antimikrobne rezistentnosti. Što se tiče proteinske strategije, bugarsko predsjedništvo cijeni napore koje čini Europski parlament po ovoj temi. Očekujemo izvješće o toj temi vrlo skoro. Jasno je da usjevi sa visokim postotkom proteina čine otprilike 5% proizvodnje Gospodin Nekov je govorio nešto o tome, ja ću se bilateralno s njim e, e, razgovarati, ali mislim evo da sam pokrio sva najvažnija pitanja. Hvala vam lijepa na pozornosti. Puno hvala vama, gospodine ministre. Evo, mi smo se ovime približili kraju. Ne, ne, nisam rekao da je sve gotovo. Ja sam rekao da se približavamo kraju. Da, naravno, još uvijek možete dalje govoriti ako želite nešto reći. Nisam vam htio uzeti riječ, ali da, približavamo se kraju. No, dobro, izvolite. Aha, vi ste već završili. No dobro, hvala. Jeśli by było jakieś pytanie jeszcze ze strony państwa do pana ministra, to je... Ako više nemamo pitanja, ili možda netko još ima koje pitanje, a ako imate, javite se, molim vas. Ako pak nemamo pitanja, onda moram reći da smo sati 50 minuta posvetili ovoj točki dnevnog reda. Jako smo puno tema načeli, jako je puno zastupnika uzelo riječ. Tako da mislim da ukoliko sada doista nemamo više nikoga ko bi želio nešto reći, da smo ovime završili ovu točku dnevnog reda. Vama, gospodine ministre, želimo puno uspjeha, jer je vaš uspjeh ujedno i naš uspjeh. Eto, onda ćemo ostvariti zajednički uspjeh u postizanju teških ambicioznih ciljeva koje ste si postavili u ovom vrlo važnom trenutku. Vi ćete imati velikog utjecaja na formuliranje buduće zajedničke poljoprivredne politike. E, eto, Hvala lijepa. Ovime smo došli do kraja ove točke dnevnog reda. E, hvala vam. Ja bih se samo kratko, ako dopustite, zahvalio na tome što ste me pozorno slušali, pozorno pratili i želim reći da ćemo od danas, sljedećih nekoliko mjeseci i moj tim i ja biti svima vama na raspolaganju. No nisam dotaknuo još jedno pitanje, pitanje e, Brexita i pitanje obnovljivih izvora energije u vijeću mi nećemo biti ti koji će voditi po ovim pitanjima, raditi će to vijeće ministara za energetiku. Hvala vam svima još jednom, želim vam uspješan danji rad. Jesteśmy pod wrażeniem bardzo szerokiego spojrzenia. Zahvaljujemo. Panie ministrze, tak się składa, że dzisiaj jeszcze mamy dva punkty. Jeden punkt to... Eto, mi ćemo danas, poštovani gospodine ministre, završiti još dvije točke. Jedna točka odnosi se na izvješće revizorskog suda. Radi se o izvješću gospodina Vojčekovskog. I onda je ostala još jedna točka dnevnog reda gdje govorimo o izvješću našeg odbora i to je prvo čitanje izvješća po ovoj temi. Još jednom, najsredačnija hvala. Želimo vam puno uspjeha tijekom predsjedanja. Hvala vam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 Poštovane kolegice i kolege, vodili smo danas doista opsežnu raspravu, danas ujutro je oko sat vremena, a sada evo na red dolazi gospodin Vojčekovski iz Revizorskog suda. Nakon ministra on će nas počastiti svojom nazočnošću. Hvala vam što ste došli, radi se o iznimno važnoj temi. Vi ste bili dugo vremena i predsjednik ovog odbora, tako da se dobro poznajemo. Isto tako znam da u potpunosti razumijete temu kojom se bavimo. Bo przy o pewnych zmianach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 Iznimno je važno da ova dva stupa ostanu, funkcioniraju, no međutim trebamo tu unijeti određene promjene. Postoji potencijal za poboljšanjima. Tako da vas evo sada lijepo molim da uzmete riječ. Ako vidite da gledam na sat, neka vas to ne omete. E, mi smo dva sata posvetili još jednoj važnoj temi, tako da evo nešto je manje vremena preostalo. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege, članovi zastupnici parlamenta i odbora. Hvala vam puno što imam priliku govoriti o nadam se, za vas zanimljivom posebnom izvješću Europskog revizorskog suda. E, izvješće je objavljeno u studenom prošle godine pod naslovom Ruralni razvoj, programiranje, manje složenosti i veća usredotočenost na rezultate. Ja ću vam e, pokazati svoju kratku prezentaciju, možda će vam e, prozirnice biti korisne. Svi dobro znamo koliko je ruralni e, razvoj važan, koliko je fond za ruralni e, razvoj važan. Radi se o 100 milijardi eura za 7 godina, 15 milijardi eura za godinu dana otprilike. Evo ovdje vidite usporedbu, dakle ruralni razvoj prvi i drugi stup. Fond za ruralni razvoj odnosi, donosi svake godine otprilike, ponavljam, 15 milijardi eura. Tko su najveći korisnici ovog fonda? To su Francuska, Italija, Njemačka, Poljska, Španjolska i Rumunjska. Proces e, programiranja organizira se na nacionalnoj razini i na regionalnoj razini u nekim državama članicama. Želim naglasiti da je dobro programiranje ključ uspjeha e, i ključ učinkovitosti programa ruralnog razvoja. Mi smo ispitali ili izvršili reviziju u 12 od 118 e, fondova za ruralni razvoj. To je Poljska, Rumunjska, Grčka, Italija u pokrajini kampanja, Austrija, Njemačka u Baden-Württembergu i Francuska u pokrajini Lorraine, u Belgiji pokrajina Valonija, Irskoj. Koristili smo materijale komisije za engleski i danski program ruralnog razvoja. Oprostite i još smo obuhvatili španjolsku pokrajinu La Rioja. Koje je bilo pitanje revizije? jeste li usredotočeni na e, rezultate, odražava li se to u zakonskom okviru, možete li doprinijeti boljim rezultatima i kako je tekao, e, tekao e, proces upravljanja procesom programiranja i koji su sada naši glavni zaključci. Zaključci su sljedeći. Programi ruralnog razvoja su bili preopćeniti, presloženi, e, proces programiranja je bio predug, prekasno pokrenut, prekasno su usvojeni programi ruralnog razvoja i nisu se dovoljno usredotočavali na rezultate. Dakle, mjere su se odnosile na aktivnosti, nisu se mjerili rezultati i nismo mogli mjeriti zadovoljstvo mjerama. U našem izvješću, evo samo za ilustraciju, uzimam ovu državu članicu, to nije kritika, to je samo primjer zato što su problemi slični. Na primjer, u Rumunjskoj povećan je broj raznolikih poslova u ruralnim područjima. To je preopćenito i to nije dovoljno dobro opisano po našem mišljenju. U Poljskoj im je cilj, na primjer, uspostava bioraznolikosti u okviru um, programa Natura 2000. U Irskoj uh, ciljani programi za razvoj ruralni razvoj. Dakle, sve su to opisi programa koje smo ocijenili kao preopćenitima. A sada jedno zanimljivo pitanje. Dokumenti su predugi, presloženi. Sjećam se, imam vlastito iskustvo. Ja sam sudjelovao u raspravama odbora kao član parlamenta ovdje u odboru. Trebaju nam stvari koje su jednostavnije. Jednostavnije u okviru cijele zajedničke poljoprivredne politike. Ovdje uspoređujemo opsek programa e, period financiranja 2007. do 2013. Dakle, prethodno razdoblje u odnosu na trenutačno razdoblje 2014. do 2020 i u svim programima ruralnog razvoja ili gotovo u svima povećava se tekst, udvostručuje se opseg dokumenata. Imamo samo jednu iznimku, to je Irska. Irski program je najkraći. Stranicu kraći nego što je bio prethodni. A većina, nažalost ne vidim, ne vidim podatke na ekranu, ali vi te podatke možete sami usporediti. Pokrajna kampanja u Italiji, e, program za razdoblje 2007-2013, imao je 422 stranice, a sada više od tisuću stranica. A druge države članice slijede sličan e, e, primjer. Osim Irske, Irska je dakle jednu stranicu kraća. Naš zaključak je da Evropska komisija zahtjeva previše. Zahtjeva previše od država članica i od regija koje pripremaju RDP-ove, dakle previše se traži. Ali tu možete pronaći doista čitav niz jako, jako zanimljivih podataka. Ali ti su podaci korisni za akademsku raspravu, a ne za poljoprivrednike. Evo to bi bilo ukratko naš zaključak. Radi se e, o važnom zaključku, rekao bih. Evo, ovdje vidite e, drugačiji prikaz istog problema. Jasno je da je naša preporuka smanjenje broja zahtjeva što će donijeti i pojednostavljenje RDP-a. To je e, konačni zaključak našeg izvješća. Sljedeće vrlo važno pitanje koje smo postavili odnosilo se na programske procese. Sve skupa traje predugo. Ja ću vam sada pokazati ovu ovaj prikaz. Pogledajte koliko je traja proces odobrenja RDP-a, dakle od prvog nacrta koji je poslan Europskoj komisiji od strane države članice ili odgovarajuće regije. Radi se gotovo o godini dana, 11 i pol mjeseci je prosječno razdoblje koliko traje ovaj proces. Kod nekih nešto kraće, ali sve skupa puno, puno predugo. I pogledajte ovaj podatak, to je iznimno važno. Ovdje uspoređujemo proces odobrenja RDP-ova u razdoblju 2007. do 2013. Zakonodavna procedura počinje 2004. Sve je bilo spremno na početku 2007. godine. a sada 2014. smo tek, dakle u lipnju 2014. smo tek došli do provedbenog akta, šest mjeseci nakon početka novog financijskog razdoblja. I još jedna vrlo važna informacija. Usporedili smo trošenje sredstava u okviru RDP-ova nakon četiri godine i kakva je bila situacija 2007. do 2013. Na kraju 2010. dakle četiri godine je prošlo, 29% sredstava bilo je potrošeno, 71% nije bio potrošen a krajem 2017. sada u ovom razdoblju imamo potrošenih samo 21% sredstava. 79% sredstava nije iskorišteno. I evo ovdje vidite apsorpciju fondova krajem 2010. Mi naravno uspoređujemo ove dvije financijske perspektive. Krajem 2010. nakon četiri godine financijskog razdoblja imamo samo dvije države članice u kojima je apsorpcija bila više od 50%, a to su Irska i Luksemburg. A nitko nije bio mm, ispod 15%, nijedna država članica. Što imamo sada, 2017. Nijedna država članica koja ima više od 15%. Finska je prva sa 43%, Irska odmah iza nje. to naravno nije nikakvo rangiranje, to su jednostavno rezultati. Šest država članica u kojima je apsorpcija na razini nižoj od 15%. Uh, Preporučamo dakle komisiji da pripremi zakonodavne predloge za ruralni razvoj pravovremeno kako bismo doista mogli početi sa novim programskim razdobljem. I na kraju Posljednji zaključak ili problem koji, na koji upozoravamo u našem izvješću je da RDP-ovi nisu bili dovoljno okrenuti prema rezultatima. Podsjećam na izvješće, radi se o jako dobroj ilustraciji problema. Dakle, želim vas podsjetiti da izvješće koje sam predstavio u srpnju prošle godine, izvješće o mladim poljoprivrednicima, mladi poljoprivrednici u financijskom razdoblju 2007. do 2013. potrošili su više od 3 milijarde eura, 3,2 milijarde eura. A rezultati Evo pogledajmo. Ovo su rezultati. To su postoci smanjenja broja mladih poljoprivrednika u državama članicama. Osim u dvije države članice, a to su Slovenija i Rumunjska. E, populacija mladih poljoprivrednika je porasla. U svim drugim državama članicama njihov broj se smanja. Radi se isto tako i o smanjenju broja hektara koje koriste mladi e, poljoprivrednici. Ta je površina smanjena sa 57,7 2005. godine na 51,9% u 2013. godini. Dakle, nema generacijske obnove i nema nikakvog e, učinkovitog rezultata ove naše potpore. I na kraju, pogledajte na ekranu, tu se vidi da postoji još jedan problem. Postoje samo dvije države članice gdje imamo više od 10% mladih poljoprivrednika u dobi koji su mlađi od 35 godina, to su Austrija i Poljska. Samo tri države članice koje imaju vrlo staru populaciju poljoprivrednika koji su stariji od 65 godina manje od 10%, to su Njemačka, Austrija i Poljska. Trećina evropskih poljoprivrednika starija je od 65 godina. Zašto vam to govorim? Zato što e, su to rezultati koji su povezani s programiranjem. Možda bih vam rado govorio o dva primjera, Poljska i Italija, ali ponavljam, to nije kritika ovih država članica, to je naprosto kritika cijelog koncepta podrške. U Poljskoj mladi poljoprivrednik koji ima 300 hektara dobiva 1000 eura oprostite, sto tisuća eura godišnje plus dodatnih 3000 eura kao mladi poljoprivrednik. Koji je rezultat ove, ove podrške na generacijsku obnovu? Nema nikakvog rezultata, nema nikakvog učinka, nema poveznice između te potpore, te podrške i generacijske obnove u Poljskoj. Drugi primjer Italija. Poduzeće je dobilo potporu za mladog poljoprivrednika jer je jedan dioničar bio mladi poljoprivrednik. Kompanija je dobila 8000 eura potpore bez ikakvog rezultata na generacijsku obnovu. Eto, to su ti primjeri. I na kraju. Želim reći da ćemo u ožujku ove godine pripremiti naš e, dokument e, koji će se odnositi na komisijin prijedlog za budućnost e, ZPP-a. To će biti naše primjedbe koje ćemo napraviti na temelju prijedloga komisije. Primjedbe će se temeljiti na našem izvješću, na zaključcima i preporukama. Ponavljam, podaci su doista dramatični. U prošlom desetljeću izgubili smo 4 milijuna farmi ili poljoprivrednih gospodarstava. Izgubili smo 20 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta. Gotovo 20 milijuna hektara i naravno ostaje problem starenja poljoprivredne populacije što sam ranije pokazao. I sljedeći problem je vrlo komplicirana poljoprivredna politika. To je veliki izazov za Europski parlament i za sve političare. Pronaći rješenje kako poboljšati zajedničku poljoprivrednu politiku u budućnosti. I ja sam sve ovo govorio kada sam i predstavljao izvješće o mladim e, poljoprivrednicima, pa ću to još jednom ponoviti. U Europskoj uniji trebamo stvoriti novu zajedničku poljoprivrednu politiku s dugoročnom vizijom, ne za razdoblje od sedam godina, već za puno dulje razdoblje, možda 27 godina. To je apsolutno nužno. Trebamo otvoriti raspravu o tome. Možda je bugarsko predsjedanje dobar trenutak da se pokrene ta rasprava. Kako planirati zajedničku poljoprivrednu politiku, dugoročno gledano, uz dakle dugoročnu viziju. Koja su naša očekivanja od budućnosti? Hvala lijepa. Te dokumenty są wydawane we wszystkich językach unijnych? Zahvaljujem. E, ovo imate na svim jezicima, dakle dostupno je. Vidiš minuta. Evo sada molim e, svi govornici samo jednu minutu, oprostite i e, imamo doista malo premalo vremena, malo smo dulje ostali u prethodnoj raspravi. Dakle, preostalo nam je po minutu za svakoga. Nu, pozitivnu posljedicu na, e, po razlike u regijama. zatim, i znamo kakve to posljedice ima za poduzetništvo i za stanovništvo. Teško je znati kakve će biti posljedice u budućnosti, ali moguće je. Hvala. Gospodin Andrieu. Hvala gospodine predsjedavajući. Biću kratak. Hvala revizorskom sudu na izvješću. Upravo smo saznali za komisijnu komunikaciju. Mislim da će nam to biti jako korisno, zato što spremnost E, povjerenika da e, zacrta ciljeve nije novost, međutim postoje određene ograničenja, treba u proceduri precizirati e, razinu za ciljeve kako bismo kvalitativno, nije dovoljno kvantitativno i kvalitativno odrediti ciljeve, oni moraju biti precizno određeni. Imam pitanje. Htio bih znati zašto niste evaluirali e, inicijativu LIDER koja e, postavlja pitanje e, teritorijalnog pristupa. I taj pristup i metoda je zapravo najbliža onima koji žive tamo na terenu. I treba insistirati na dugoročnom promišljanju poljoprivredne politike, a ne, ne imati kratkoročnu viziju. Gospodin Garcia, gospođe Garcia regionalni razvoj, odnosno mjere za to, a istovremeno smanjimo e, financiranje za 30%, ne mislite li da će za regije biti teško da provedu? Dakle, to otvara mogućnost za dodatno fragmentiranje e, ZPP-a i nadalje rokovi. Prvo trebamo riješiti ruralni razvoj prije e, reformiranja ZPP-a. Dan, moram vam čestitati, vaš engleski je doista se popravio nažalost, ja ne govorim uopće vaš jezik, a vidim da se vaš engleski popravio. E, čestitke na ovom izvješću. Mislim da je to jedan, e, jedna nada za Europsku uniju, odnosno vi ste rezultate, da ima previše odgoja, pre, odgoda, e, preveliki pritisak na primatelje, zatim isto tako tu su prestrogi rokovi za podnositelje prijave. Winston Churchill bi imao izjavu za to i e, Europska više zakomplicira kad se e, lijeva i desna ruka posvođaju. Hvala vam u određenoj fazi kada sam sudjelovao u ovome. Ja sam imao e, osjećaj da sam učenik, a komisija da je nastavnik koji me ocijenja. Jer ako se ništa ne napravi, mislim da će to biti loše za ruralna područja li revizorski sud provesti istrage po zemljama, jer postoji velik problem u Irskoj. Zadnje brojke pokazuju, a samo e, je 157 tisuća od 10,5 milijuna eura zapravo e, potrošeno, ali vaše preporuke, prošle preporuke su se iskoristile kao izlika za to, iako Irska nikad nije dobila nikakve posebne zaključke od revizorskog suda, pa me zanima biste li bili spremni napraviti istrage po zemljama kako bismo vidjeli kako ovaj e, novac... Hvala na ovom zanimljivom izvješću. Samo jedna stvar. E, to je poticanje mladih poljoprivrednika. Vi ste rekli da je to neučinkovito. I što se tiče generacijske smjene, još e, riječ dvije. I generacijska smjena, rekli ste, ne teče kako bi trebala, ali i tu isto tako je kada se preuzme ići u ona e, zanimanja koja možda nisu toliko prihvatljiva društveno, znači e, da bi bila društveno prihvatljiva, tako poljoprivreda. Hvala na ovom dobrom izvješću. Prošli e, tjedan sam bila prisutna kada su se davali, donosite odluke o potporama i doista uz paket je nešto što ste već pogledali, da li to sada u pravom smjeru, jer nama je to u političkom odlučivanju jako važno sada kada govorimo o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. A nadalje, vjerujem da bismo trebali možda još baciti pogled na region, da regije e, imaju što je više moguće slobodnog prostora. Kako možemo to uspjeti, e, znači nekako postići ovo administrativno po jednostavljenje. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala vam na izvješću. E, ovo je doista zanimljivo izvješće. Mislim da je ovo poruka za nas. Moramo nešto napraviti u ovom području. Do, dosta je spominjanja problema. Htio bih čuti vaše mišljenje. Rekli ste da je u programiranju postojala odgoda od godinu i pol, čak i duže nego u prethodnim razdobljima. Koji su razlozi za to? da li su države članice pripremile duže dokumente, jesu li htjeli nešto dodatno uključiti ili je to bilo zbog e, pojave novih zahtjeva, a oni nisu unaprijed bili poznati. Ako države članice pišu predugačke dokumente, onda bismo možda mogli ograničiti zahtjeve. Postavio bih retoričko pitanje. Govorimo o problemima mladih poljoprivrednika i starijih poljoprivrednika. Pa se postavlja pitanje kada će Europi e, ponesati hrane. Pozdravljam ovo izvješće revizorskog suda. E, kako imam podatke od Europske komisije iz razvoja bila 21,4%. Dakle, čak 12 država članica je ispod tog e, prosjeka koji je izuzetno nizak. Se događa da novac koji postoji na raspolaganju se stvari ne koristi. Hvala lijepo. Hvala, gospodine predsjedavajuće. Znamo da je jedan od najvećih e, problema je koliko bi bilo komplicirano za europske strukture da osmisle o jedinstvenim procedurama koje bi se mogle primjenjivati u svim državama članicama i to je glupo. Hvala. Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich beim U mjesecima i godinama mislim da je to e, vrijedan doprinos, naime posebice zbog toga što u buduće za Europsku uniju ćemo imati manje sredstava za raspodjelu, ne samo zbog Brexita, nego i zbog novih zadataka kao što je sigurnosna politika i tako dalje. I stoga mislim da bi najveći problem, odnosno najveća greška bila kada bismo ovdje štedili i rezali na krivim mjestima. I upravo ovo izvješće Revizorskog suda jasno pokazuje gdje e, europska sredstva stvaraju onu željenu dodanu vrijednost, gdje stvaraju dodatne potice kao i mjerljive uspjehe. I zato ima molba da što se tiče nove E, europske poljoprivredne politike da upravo tu europsku dodanu vrijednost imate na umu, a ne samo e, reći ne u svim e, područjima treba jednako kratiti i rezati za 5%. Vam sada dati riječ i zamoliti da se kratko osvrnete na ono što je rečeno. Izvolite. Okay, yeah, think that's better. So Sadržaj većine preporuka koje, su relevantne za nas su nam prihvatljive. Pogotovo zato što se slažemo da u velikom broju područja su moguća poboljšanja. Dakle, govorimo o područjima o kojima smo sada, pogotovo s ciljem postizanja jednostavnijeg pružanja i djelotvornijeg e, pružanja e, potpore. Znamo da je sadašnje stanje prekomplicirano, trebamo pojednostavniti, znači jednostavnije Sada bih se htjela osvrnuti na neke stvari koje su spomenute. Jedna od tih stvari je pitanje odgoda i proces odobravanja. O tome se dosta govorilo. dakle od prijedloga komisije do e, faze odobravanja temeljnog akta je trajala 12 mjeseci duže nego prije. Ovo je prvi puta da se koristilo suodlučivanje. Onda, od trenutka kada se temeljni zakonodavni akt odobri do e, određene odgode, kašnjenja u e, donošenju pravne osnove, mi smo skratili razdoblje i svi su onda programi bili odobreni u kraćem vremenskom razdoblju. Još jedna stvar o kojoj bih htjela nešto reći je pitanje, govorili ste zapravo o niskoj razini povlačenja. Točno je da u odnosu na prethodno razdoblje e, došlo je do manjeg smanjenja, odnosno nismo ostvarili ono što smo ostvarili u istom razdoblju u proteklom razdoblju, ali bih htjela reći da e, usporedimo s drugim e, fondovima, kohezijskim i socijalnim fondom i regionalnim e, fondom, za barem na ostala tri fonda, budući da nam je stopa tri puta viša. Još jedna stvar na koju bih vam htjela skrenuti e, aktivnosti. Evo, takvo je stanje provedbe u ovom trenutku. koji ima pokazatelje koji omogućuju mjerenje na europskoj razini. Ostali su usmjereni na programe. Postoji nismo nismo izgubili poljoprivred područje, 20 milijuna hektara od naših baza podataka. Hvala. Zahvaljujem. Evo, ispričavam se što sam evo, vam rekao da morate kratko, ali evo dajem dalje riječ isto molim kratko. Hvala vam na pozitivnim mišljenjima o našemu izvješću zadnje pitanje, odnosno zadnje informacije iz komisije o tome da smo izgubili gotovo... Dakle, to je podatak koji komisija nije dovela u pitanje. Područje zemljišta koje se koriste za poljoprivredu iznosilo je 164 milijuna hektara 2005. godine a 2003. Ove podatke smo naveli u izvješću i komisija ga nije dovela, ih nije dovela u pitanje. Prije svega htio bih reći da ne kritiziramo države članice i regije koje pripremaju ove RDP. -o. Previše traži država članica. I apsolutno je nužno pojednostavniti zahtjeve od strane komisije. U sljedećoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici bit će nužno razmanja uredba na razini komisije i potrebni su nam jednostavni RDP-ovi. radilo se ne o reviziji programa, već e, reviziji procesu da odgovorim kolegama gospodinu Mekarti gospodinu Flanaganu. Ja ću ovo izvješće predstaviti pred Irskim parlamentom, pred e, parlamentarnim odborom za poljoprivredu i ja ću predložiti da se i na tu temu u našim budućim revizijama kasnom odobravanju RDP-ova Ovo je trenutak kad započinjemo raspravu o budućem da u ovom periodu, jer je e, samo mali postotak, nije dovoljno sredstava potrošeno do sada da bismo evaluirali više informacija o provedbi unutar zadnjeg razdoblja. Budući da više nema... ...zadražiti svakako, hvala na ovim pojašnjenjima i na izvješću, to nam je sve bilo vrlo korisno. i želimo vam sve najbolje i nadamo se da ćete nam biti dalje od velike koristi u našem radu. Zahvaljujem. A sada ćemo govoriti o budućnosti e, višegodišnjem financijskom okviru. Izvjestitelj gospodin Dorfman. i o izvješću komisije o budućnosti e, zajedničke pozivne politike i drago mi je evo što e, legislativni prijedlozi komisije. Mislim da bi stoga bilo pametno i mudro da najkasnije na plenarnoj sjednicu u lipnju, ako već treba dovršiti. Evo samo par riječi o sadržaju. Načelno e, je E, u kojemu će biti uzeti u obzir novi izazovi, kao na primjer pitanje e, održivosti kao i e, izazovi klimatskih promjena u kojemu će biti uzeti u obzir novi izazovi kao na primjer pitanje održivosti kao i izazovi klimatskih promjena gdje smo također i mi donijeli određene odluke, odnosno preuzeli određene obve. Pitanje e, jačanja subsidijarnosti i osobno vjerujem da u mnogim područjima to doista ima smisla kada, na primjer, razmišljamo o e, kontroli ili nadzoru ili programiranju jer treba ipak paziti jer samo subsidijarnošću nećemo postići san e, za cijelo plansko razdoblje, za cijelu poljoprivrednu politiku. Mislim da mnogim zemljama E, naravno da je prvi stup nacionalno e, reguliran, ali drugi stup pola nacionalno, pola regionalno reguliran, tako da sam po sebi prvi stup koji je nacionalno regionalnog razvoja. Nisam baš siguran hoće li to baš biti stvarno pojednostavljenje. Ali ono što svakako trebamo spriječiti da ova ojačana subsidijarnost e, se gleda kao e, spas u onim državama ili bolje zaštićeni u državama koji imaju bolju nacionalnu upravu od onih koji imaju lošu nacionalnu upravu. svi bi trebali imati u onim državama ili bolje zaštićeni u državama koji imaju bolju nacionalnu upravu od onih koji imaju lošu nacionalnu upravu. svi bi trebali imati jednaki pristup sredstvima iz europskih sredstava. Znate, imamo drugi zanimljivi pristup koji mislim da je doista zanimljiv, a to je recimo jedno čišćenje u ovom odboru e, zaključili u izvješću DES o pripremama e, onoga što danas vredi. Mnogo od toga je sada i ovdje ponovno uključeno, znači e, osnovne teme i unakursna sukladnost i dobrovoljni. Mislim da je to sve su temelji za dobar pristup. Nadalje, regionalni e, raz, ruralni razvoj, e, također da to treba sve ostati i jačati. I u posljednjih godina također smo vidjeli da se stalno događaju nove krize na tržišno poglavlju o upravljanju rizicima, ali tu smo u okviru omnibusa već donijeli neke odgovarajuće odluke i ne vjerujem da nakon obnebusa se sada mora napraviti toliko mnogo novoga, nego zapravo ono što smo htjeli napraviti, mislim da smo već više manje njeni, e, u sjeni. E, hvala. dziękujemy. E, pozdravljam naše kolegu, bivšeg kolegu, vjerojatno se sjećate njegovog poznatog izvješća, ne samo izvješća DS. A, puno e, možda ne želite raspraviti dalje s nama o tome, ali drago nam je što ste ovdje. E, dakle, krenimo. Što se tiče vremenskog rasporeda, ako želimo izvješće, mišljenje, sve to trebamo završiti prije prijedloga komisije, odnosno lipanj, definitivno odobrenje za plenarnu sjednicu. E, nadalje, što se tiče fonda i što se tiče vid politike, trebamo vidjeti kako zajamčiti održivost u okviru klimatskih promjena, a isto tako i vrijeme krize bez pomoći ne govorimo o upravljanju tržištima. To je ono što je važno. Zahvaljujem. Gospodine kolega e, Dorfman, hvala na ovom e, temeljnom e, izlaganju o proračun za poljoprivredu i doista mislim da je važno da znamo da postoji zajedno tržište i da je za to potrebna i zajednička politika. Ne radi se samo o opskrbi e, visokovrijednim namirnicama u Europi, socijalnu strukturu u selima upravo pomoću poljoprivrede. Znači tu se radi o okolišu, bioraznolikosti i zaštiti e, klimatskih promjena. Mislim da moramo ići u nekim pogledima i malo dalje Mislim, pa e, po, za plaćanje privrednike se eventualno još e, postignu neka poboljšanja. Naime, zajednička poljoprivredna politika nije na nešto što će ostariti ili e, postati nevažeće, nego upravo onako kao što kaže komisija u komunikaciji, E, trebamo iskoristiti na odgovarajući način kako bi se i u regijama stvorila odgovarajuća fleksibilnost. Ali s njemačkog gledišta to za mene znači da trebamo razmisliti o tome e, hoće li nam ponovno trebati proizvodno vezana plaćanja kod recimo posebice osjetljivih proizvoda ili onih koje bismo htjeli imati tako dalje, kao što su proteinsko bilje. Dakle, veselam se na ovoj raspravi i svakako sudjelovati ću u njoj konstruktivno. Hvala lijepa predsjedatelju. Danas u parlamentu trebamo reći dakle prvo mišljenje o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Nadam se da će komisija to uzeti u obzir, jer ukoliko to ne uzmu u obzir, to će biti ne samo pogreška, već će biti i institucionalno pogrešno ponašanje. Prvo, Želim reći nekoliko riječi o proračunu. Povjerenik Oettinger je prije nekog vremena najavio 10 e, milijardi manje za poljoprivredu. Mislim da bi bilo bolje govoriti o uštedama, a ne o rezovima. Tako da bismo trebali napraviti e, doista podrobnu analizu kako smanjiti nepotrebne troškove, a zadržati ono što je nužno. Ekonomski gledano, ukoliko komisija želi krenuti prema konvergenciji direktnih plaćanja u državama članicama, smatramo da taj stav ne može naići na našu podršku. Europska socijalna struktura je jako različita danas, a postupati po istom receptu za sve ne bi bilo dobro. Zato što će biti nepravedno kažnjeni oni poljoprivrednici koji e, se suočavaju sa većim troškovima života. Zato mislim da je dobro sačuvati poveznicu sa plaćanjem i e, e, prosječnim prihodom per capita, odnosno po glavi stanovnika. Osim toga, plaćanja bi trebali voditi računa o manjim gospodarstvima, odnosno onima koji se susreću sa većim poteškoćama na tržištu. E, čini se da se sve više koncentrira i vlasništvo nad zemljom, e, to je opasna industrializacija poljoprivrede. Zato mislim da trebamo imati modularne načine plaćanja kako bismo poduporili ona koja u ovom trenutku opterećuju fondove i tržište. I na kraju, jedan od ciljeva u komunikaciji. Kako povezati ruralni svijet s digitalnom ekonomijom. Često se poljoprivreda doživljava kao nešto što je zastarjelo i povezano samo s prošlošću. Doista tako ne mora biti. Nove tehnologije i nove metodologije pogotovo mogu donijeti velike prednosti cijelom sektoru i u fazi proizvodnje i u fazi komercijalizacije i u fazi uvođenja novih generacija u taj posao. E, iako su vremenski rokovi kratki, vjerujem da će naš stav koji budemo izradili biti doista čvrst. Tak, były to wystąpienia shadow reporterów. Teraz przechodzimy do wystąpień pozostałych pań. Osu izvjestitelji u Sjeni, a sada hvala i kolegi Herbertu Dorfmanu. Um, Podopiramo njegovu uvodnu e, izjavu i čak možda i potpunu renacionalizaciju poljoprivredne politike, ne samo što se tiče plaćanja, nego što se tiče pro... No, nekako imam dojam da već kod posljednje agrarne reforme u mnogim područjima se previše išlo na renacionalizaciju i da se previše misli samo u jednom smislu samo e, investicijska politika, a drugo samo e, poljoprivreda i okoliš. I sad u nekim sektorima već vidimo da je e, da, da tu kod teme, da, priključujem se ovoj temi pa e, opreznosti sa renacionalizacijom, naime, e, Mislim, nekako mi se čini da se komisija želi izvući iz odgovornosti. Mi nismo uspjeli postići ciljeve, pa dajmo to zemljama članicama, pa vidimo kako će oni to riješiti. Pa dobro, mislim, e, što se tiče s jedne strane osigurati prihod poljoprivrednicima, pa osigurati okoliš i tako dalje treba nekako riješiti, ali ne možemo reći dobro nismo mi to uspjeli pa onda neka neko to neko drugi radi, pa vi radite kako možete. Pa ne može tako ići i u Njemačkoj također. E, mislim imamo 16 eh, saveznih zemalja i kad trebamo onda tamo znači zajedničko mišljenje to nikada nije jednostavno to taj proces još samo produljuje i otežava. Znači, mi moramo preuzeti odgovornosti komisije i treba postaviti odgovarajući okvir. To pak ne znači da ne treba nigdje biti fleksibilnosti. Ne, ne, ni slučajno, ali odgovornost e, mora ostati na Briselu. I također jasno želim reći da kada govorimo o slabostima u sadašnjoj reformi, znači u ovom potpunom razdoblju, da to isto također treba pronaći odgovore. I um, to također jasno i kažu načelo e, treba i dalje vrediti javni novac za javna djelatnost, e, odnosno javne usluge, znači od očuvanje krajolika. Na taj način se može riješiti problemi. To smo ukinuli kod mlijeka i šećera, vidimo što se time dogodilo i e, treba regulirati određena tržišta jer jednostavno bez toga se očigledno ne može toliko. Hvala. Evo možda samo mala e, napomena. Govorimo o budućnosti poljoprivrede u Europi i naravno time i o raznim instrumentima, ali to ne znači da su nam potrebni e, različiti e, planovi za e, određene zemlje i određene regije. Znam da je to teško, ali to upravo znači fleksibilnost. Flanagan, izvolite. Zahvaljujem. Samo e, želim reći da ovo je jako važna rasprava. E, zadnji put sam slušao ovu raspravu od kuće i zapravo htio sam se uključiti jer želim doista reći, trebamo tu naći stvarno e, istinu. Naime, oko ovog, ovog pitanja je provedena inicijalna ispitivanje mišljenja i većina E, ljudi imam, e, bilo je mišljenje gdje e, se mnogo toga treba promijeniti pokazujući da pada prihod poljoprivrednika. Zašto samo jedan stavak u cijelom dokumentu ovom govori o tome jer upravo je to u samom srcu ovoga svega. To je ključno. Bez obzira koje potpore dajete, subs potpore multinacionalkama, mislim, i starijima koje zaista se ne bave poljoprivredom i koje ne idu poljoprivrednicima. Govori se toliko o investicijama, o nove tehnologije, novim ulozima poljoprivrednika i tako dalje, ali ako nema dovoljno prihoda za poljoprivrednika na kraju krajeva to neće imati nikakva prva stvar napravite, nešto što se tiče prihoda poljoprivrednika. I još jednom ponavljam, to je jasno, jasno je da je to važno, ali o tome govori samo jedan stavak, a li u stvarnosti. Da, e, svakako je kad se novac, kad novac ode, onda ga očigledno više nema, da, na Kati. Zahvaljujem. Slažem se sa onim što je rečeno, a to je da ako e, ovime ne uspijemo reformirati ZPP i e, ako ne ujednačimo plaćanja iz ZPP-a e e, na radikalan način, onda ćemo kolektivno biti neuspješni u tome. Samo kratko da kažem nešto o pitanju subsidijarnosti i ovoj cijeloj referenciji u komunikaciji komisije u odnosu na e, osnaživanje zemalja članica. Ja sam neko ko doista vjeruje da tamo gdje se odluke mogu donositi na nacionalne lokalne razine, trebaju se donijeti. Ali bilo je puno poteškoća e, bavljanja time na razini ZPP-a, posebice tamo gdje nacionalne vlade i nacionalna tijela imaju ovlasti ili odluke kada sve e, zna da krenuti u potpuno krivom smjeru, ali ključno što se događa i ne znam koliko izaslanstava od kako sam postao zaposlenik je e, bilo da e, su E, da je e, Ministarstvo poljoprivrede u Irskoj reklo irskim izaslanicima nismo mi krivi, natjerala nas je komisija, oni su krivi. I, a komisija je rekla problemi su kod vas, kod kuće. Dakle, trebamo osigurati da postoji vrlo jasna razlika između jednog i drugoga. I bojim se kod predloga ovdje da ima tu previše prostora za nedorečenost i nejasnost, a upravo će poljoprivrednici biti uhvaćeni u nakrsne vatri. bojim se da strateški planovi zemalja članica u, ovom cijelom procesu gdje zemlje članice koje imaju dodatne ovlasti trebaju podnijeti takve planove komisiji na evaluaciju i tako dalje da bi zapravo to bi pojačalo administraciju i birokraciju, a ne ukinulo ju. I mislim da bi bilo važno da ovaj odbor iznese prave amandmane koji će na pravi način riješiti upravo to pitanje. Gospodin Santos. Predsjedniče. Prije svega želim eh, poteta što su rekli prethodni govorici. Naime, Europska poljoprivreda bi trebala doprinijeti tome da e, ljudi mogu ostati u ruralnim područjima e, i stvoriti prihod e, e posebice, treba posebice doprinijeti socijalnoj koheziji. Posebice mala poljoprivredna gospodarstva stvaraju radna mjesta i njihov bi potencijal trebalo iskoristiti kako bi se zadržalo stanovništvo u ruralnom području. A Što se tiče tržišne politike, važno je imati djelotvorne instrumente i time nadići e, fluktuacije cijena i diskriminacije i to je upravo ono što je predviđeno u omnibus uredbi i ako se e, predviđa sada ovdje kod plaćanja više subsidijarnosti onda e, uz to treba biti i manje kompleksnosti, a i veća transparentnost i za nacionalna tijela i za poljoprivrednike, a da se pritom ne e, dovede u pitanje zajednički karakter ZPP-a. Imamo ovdje neke određene sumnje, čak kad znam da je e, cilj komisije postići pojednostavljenje, a što se tiče novih plaćanja, možda, mi, možda komisija može još nešto konkretnije reći o tome, kako e, će se zajednič, kako će se e, provesti zajedničko e, programiranje za jednogodišnje i višegodišnje mjere i kako to izgleda kod diskrepancije, kod tumačenja pogreške razne pogreške kod tumačenja i izračuna i kako to osigurati na evropskoj razini. Hvala što ja također sam dobila riječ iz komunikacije emisije, može se svašta pročitati, e, gospodine Dorfan. Vi ste rekli da bi više manje trebalo ostati kako jest, tako sam to, dobro, to sam malo zaoštila. ali ja sam recimo iščitala nešto sasvim drugo. Ja sam vidjela da se napravo ovdje govori o ciljevima i da se konačno govori o tome da ovi milijun, ali to su samo neki ciljevi, a radi se i o potpori malih i srednjih e, tvrtki, to je za mene jasno da mora biti nekakvih e, gornjih granica politike koje se tiče samo poljoprivrede, nego e, cijele ruralne politike i možda bi bilo dobro razmisliti ne samo da e, gleda Europe, recimo postoje i druge zanimanja koje gotovo izumiru kao recimo pekari i tako dalje. Znači trebamo se orijentirati prema ciljevima, a dodjela novca tek druge od samo poljoprivredne politike. opet ubačeni u novi proces s komunikacijom povjerenika. Dakle, ovaj dopis, ova komunikacija je ne odgovaraju državama kao što su Španjolska Njemačka gdje su nadležnosti decentralizirane. E, prenošenje mjere toga politička pitanja kao što je i useljavanje, to rješavati na račun poljoprivredne politike. Ne smijemo zaboraviti i upravljanje rizicima i obnovu generacija. Hvala vam. Zahvaljujem Niku Hoganu. Radi se o ravnoteženom dokumentu koji sadržava i neke dobre elemente. Mi te koji se nalazi na leđima poljoprivrednika, a kontrole treba provoditi temeljene na riziku i zato no, pitam se kako i na koji način ćemo zajamčiti praćenje rezultata i jesu li slučaju ti koji trebaju ostvariti klimatske ciljeve u poljoprivredi a isto tako i trebamo se boriti za bolje. Pa predsjedatelju i hvala Herbertu Dorfmanu. Pitanje koje smo danas najčešće spominjali jest pitanje prebacivanja veće odgovornosti na države članice. Jesu li države članice spremne preuzeti toliku odgovornost? Neke da, neke možda i ne. Drugo pitanje, izvjestitelj o tome nešto reći, ne znam. Komisija govori o boljem ciljanom e, korištenju sredstava o gornjim granicama, o konvergenciji. Postotak plaćanja u stupu 1 će se vjerojatno povećati i države članice. Još uvijek postoji velika količina nesigurnosti i nerazumijevanja. Mislim da bismo trebali krenuti s projekta na holističku poljoprivredu. Dakle, štititi poljoprivredna zemljišta uz pomoć drugih sustava za ozelenjivanje, niti nikakve poticaje da se time i dalje bave. Dakle, mislim da bismo u novim prijedlozima trebali više onoga na čemu poljoprivrednici rade upravo danas. Hvala lijepo. Ostalo naprosto moderno spominjati subsidijarnost i e, ne pitamo se što možemo učiniti mi. Čini mi se da neke države smatraju da će i dalje doticati evropska sredstva, ali onda ćemo na nacionalnoj razini odlučivati. Ako s druge strane možemo jamčiti da će se evropska sredstva učinkovito koristiti. ja moram biti u mogućnosti opravdati Čini mi se da previše koristimo neke pojmove koje i na prvu dobro zvuče, ali kasnije se trebamo pitati je li doista došli. Ali pogledajmo o čemu se radi u prijedlogu. U prijedlog komisije sadrži nešto što je jako dobro, a to je pristup koji je okrenut rezultatima. Tako dalje. Mislim da se moramo usredotočiti više na rezultate, na ulaganja i na napore koje poljoprivrednici ulažu, a ne tržišta trebamo se fokusirati na rizike i pomoći poljoprivrednicima da jednostavno zadovolje potrebe javnosti. Hvala vam lijepa. E, želim samo reći nekoliko riječi o tome kakva je trenutačna situacija. ZPP je Dakle, radi se o formalnim, neformalnim sporazumima koje sklapamo tijekom e, proteklog perioda za ZPP. Na primjer, načelo po kojem ćemo izjednačiti razinu izravnih praćanja između država. Prepao sam se da komisija želi osiguravanje e, dohotka za poljoprivrednike i to je nešto što me brine i to je pitanje koje ima e, generacije, odnosno na starost poljoprivrednika, zatim broj hektara poljoprivrednog zemljišta koje nestaju, e, onda da dobro se odredimo prema važnim pitanjima. Slažem se s onim što je rekla gospođa McGuinness. E, a e, cilj političkog akta je da definira e, ciljeve. Kad postoji više nivoa ciljeva, onda ima i više nivoa javne politike. Ja mislim se da ćemo samo povećati kompleksnost buduće reforme i nećemo ih moći izmjeriti. Nećemo moći izmjeriti dodanu vrijednost. Želimo lažnu reformu? Dakle, to je prvo pitanje, prvo pitanje koje se trebamo postaviti u poslu koje je pred nama. Proszę Państwa, mamy już wyczerpane zgłoszenia wypowiedzi. Hvala vam lijepa. Hvala svima koji su uzeli riječ. A sada ću ja e, reći nekoliko riječi o ovoj reformi da zapravo o prijedlogu komisije. Prijedlog komisije jest mogućnost da se države članice jasnije izraze, govore o svojim ciljevima, o svojim vrijednostima. Radi se o nekoj vrsti kataloga, usudio bih se reći, koji mi moramo ocijeniti. Države članice moraju ispuniti taj katalog i pokazati određene rezultate. Dakle, države i regije trebaju imati priliku pokazati što sve mogu i znaju učiniti. Onda ćemo mi to ocjenjivati i naravno ocjenjivat ćemo i komisiju, što je postignuto na razini komisije. Važno je da se sve završi prije europskih izbora imamo još vremena za suradnju onda između komisije i država članica. Jer ukoliko dugo budemo odgađali i ovu reformu, tada će ostati premalo vremena za izradu strateških planova za ostvarenje ciljeva. Mislim da je sve to skupa vrlo veliki izazov. Za mene radi se o vrlo suvremenom, modernom pristupu e, poljoprivreda. U tom sektoru imamo jako, jako puno iskustava. I mislim da bismo mogli podnijeti ovaj novi pokušaj. Meni se čini da je sve ovo moguće. Naravno, Traži se od nas nešto hrabrosti, ali moramo imati i povjerenja u sebe. Komisija naravno ne želi nikoga prisiliti ni na što. Često se stječe dojam da komisija nameće nešto što države članice uopće ne mogu provesti. Ne mora to biti tako. Da, izvolite gospodine. Vi imate riječ, gospodine direktore. Hvala lijepa,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 nisam bolje mogao izraziti naše namjere od ovoga što ste vi sada upravo izrekli. E, upravo ste izrekli sve u duhu ove naše komunikacije. Radi se o ponudi. Ponudi prema vijeću, prema parlamentu i prema našoj javnosti. Evropski poljoprivredni sektor. Dakle, ovo je ponuda da se počne s raspravom i da vidimo što ćemo u konačnici moći učiniti. Ovdje govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja je inicijalno pre predložena od komisije, ali je oblikovana i usvojena od strane parlamenta o novoj razini odgovornosti između evropske, nacionalne, i regionalne razine. E, temeljna ideja je za nas povući se iz čitavog niza ovih kompliciranih pravila koje ste često kritizirali u prošlosti, ali i danas, dati šansu državama, članicama i regijama da pronađu rješenja koja su prikladnija za probleme na terenu i koja su bolja prilagođena i poteškoćama i pravnom Vredna politika nekakav monolitni blok, sasvim suprotno. I u prvom stupnju nakon što smo pogledali uredbu za izravna plaćanja, imamo 60 do 70 različitih opcija koje države članice koriste samo za dobrovoljno povezana plaćanja imamo 250 različitih schema koje, koje postoje. Dakle, ne radi se o homogenom ili e, monolitičkom sustavu, radi se o heterogenom sustavu, a mi ga želimo uokviriti i ukorijeniti politiku e, na ciljevima, a manje na individualnim pravilima. Evo, samo nekoliko komentara na ono što sam danas e, poslije podne. Omnibus uredba se praktično bavi ovim pitanjem. E, komisija vrlo pozorno također prati kako organizirati upravljanje rizicima na stroži način nego što je to bilo ranije. Dakle, pozicija poljoprivrednika unutar poljoprivrednog sektora u cjelini i unutar lanca hrane je od, na način da postižemo ciljeve politika na konzistentan i koherentan način, a ne da imamo dva različita stupa. Uspravo, ali zaključno rekao bih da nudimo našu svekoliku pomoć, sva moguća objašnjenja koja možemo dati izvjestitelju, izvjestiteljima. Mogu vam reći da je povjerenik doista odlučan, je iznimno važno voditi računa o kontekstu u kojem se odvija ova e, reformska rasprava i rasprava o višegodišnjem